Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va commencer. Kolege, molim vas da počnemo s radom. Il est un peu tôt. Mais nous allons commencer. Počinjemo. Nacrte dnevnog reda ćemo usvojiti za slučaj da nema primjedbi. Primjedbi nema. Odluke koordinatora na sastanku održanom 31. kolovoza imate jer ste e, dobili po primjerak odluka i za slučaj da do danas u 12.30 nema prigovora na te odluke, smatrat ćemo ih usvojenima. Počet ćemo sa vrlo značajnom temom koja predstavlja veliki izazov, a to je mm, međunarodno upravljanje oceanima. Najprije ću naravno dati riječ izvjestiteljici gospođi Montero. Nakon toga riječ će dobiti izvjestitelji u sjeni kao i svi drugi kolege koji žele uzeti riječ i otvorit ćemo raspravu. Pozvat ćemo također i predstavnika Europske komisije da nam kaže kakav je stav komisije. Izvolite, gospođo Montero. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da zahvalim na kolegama na izvrsnom e, poslu na ovu temu. 34 amandmana je uloženo a jučer se održao prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni na kojem smo proučavali moguće kompromisne amandmane. Dopustite mi da naglasim e, koliko je važna ova tema, baš kao što ste vi, predsjednice, to i rekli. Radi se o ogromnom izazovu s kojim svi se moramo pozabaviti odnosi se na velik broj država članica e, i regija kao i tvrtki koje sve moramo u ovo uključiti. moramo u sve ovo uključiti i naše građane. Odbor za promet bavi se s djelatnostima 5, 9 i 10 i e, govorili smo o tome što trebamo napraviti. Upravo ću o tome sada i ja govoriti. Moramo zaista dobro raditi po pitanju naših nadležnosti kako bi odbor ENVI se zabavio svojim dijelom nadležnosti. Tako smo postupili prilikom izrade kompromisnih amandmana. Što se pak sadržaja ovog mišljenja tiče, govori se o tome da je potrebno pozabaviti se područje mora i to na globalnim forumima. Naglašavam da ovaj se program odnosi na priobalje, na otoke a EMSA, Frontex i EFKA također su agencije koje rade na zaštiti e, oceana i e, potrebno da imaju odgovarajuće sredstva i odgovarajuće kadrove kako bi dobro mogli obavljati posao. Osim toga trebaju dijeliti informacije, a moraju također se osigurati i da se tehnologija koristi za eh, rad eh, na tim pitanjima. Važno je pomorski promet, važni su inovativni projekti. Oni su zaista od izuzetne važnosti. Želim eh, da zaživi globalni e, sustav e, za emisije. Na tome radi i e, međunarodna pomorska organizacija jer Evropska unija ne može sama na tome raditi. U različitim regijama potrebne su inovativne inicijative, potrebna nam je tehnologija E, koja će pridonijeti rješenjima. Također e, mora se revidirati i direktiva o, lučkim instalacijama. Osvrćem se u prijedlogu e, mišljenja na priobalni i pomorski turizam i moramo vidjeti kako se utjecaj toga može smanjiti na samo more. Eto, na te sam se teme usmjerila. Mislim da ćemo uspjeti napraviti kompromisne amandmane na osnovu velikog broja amandmana što su ih uložile kolege. Trebamo učinkovito e, se baviti tim kompromisnim amandmanima te moramo imati cjelovit pristup upravljanja oceanima moramo uzeti u obzir međunarodno pravo mora, a moramo također uzeti u obzir rezultate različitih konferencija posvećenih oceanima. To je u osnovi sukus onoga što smo rekli jučer na sastanku s izvjestiteljima u Sijeni. Mislim da ćemo u konačnici imati e, dobro izvješće na osnovu onoga što E, je bitno za upravljanje oceanima. Hvala lijepa. Sada gospođa Rodust. Hvala predsjednice, dragi kolege i kolegice. Kao što je već najavljeno, e, ja sam e, poslala nekoliko amandmana. To je u prvom redu međunarodna provedba Pariškog sporazuma. E, moramo suzbijati e, otpad u moru e, i to na međunarodnoj razini i na transparentan način. Moramo bolje koordinirati sve razine odlučivanja i provedbe međunarodne oceanske politike E, imamo i ciljeve Ujedinjenih naroda za održivi e, razvoj. E, to su sve ključne točke mojih amandmana. Već smo jučer počeli sa sjednicom izvjestitelja u sjeni, protekla je u vrlo dobroj atmosferi. Naročito se zahvaljujem izvjestiteljici što se E, toliko potrudila da uzme u obzir e, sve kontroverzne i proturječne e, pozicije. Uvjerena sam da pred, da je pred nama vrlo dobar i opsežan izvještaj. Hvala lijepa, gospodine Demas Mekar, izvolite. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. E, drago mi je da se mogu nadovezati na ono što je upravo rekla kolegica. Hvala izvjestiteljici, hvala drugim kolegama. E, potvrđujem da smo radili u vrlo dobroj atmosferi i mislim da ćemo napraviti dosta sveobuhvatne kompromisne amandmane. Ja sam također e, član i odbora za okoliš, a Oceani su od ogromnog značaja, kako ekonomskog, ali također i kad se radi o prehrani. To su tek nekolicina od velikog broja elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Oceani i ekosustavi e, su e, zaista na dobrobit čovječanstva. Što se tiče kompromisnih amandmana, Htio bih e, samo dati nekoliko komentara. Založemo se za to da se načini e, viša povezanost i suradnja između tri agencije sve dok se naravno e, ne pređu nadležnosti, a isto tako potrebno izvojiti više sastava za te agencije. Naravno, svi e, željno e, traže novac, no mislimo da nije nužno odmah izvojiti novce. Mislimo da bi bolje suradnje među tim agencijama pridonjela boljoj učinkovitosti. Ne treba možda čak niti više novca, već mislimo da bi se čak novac mogao i uštedjeti kroz e, bolje koordiniranje. Mislim da u svim klubovima zastupnika moramo imati realne i sveobuhvatne holističke ciljeve jer e, budućnost oceana mora se zasnivati na održavanju ekosustava na dobrim međunarodnim sporazumima o oceanima. To je od ključnog značaja kako bismo imali održiv plavi rast i budućnost. Hvala. Gospođa Meissner, izvolite. Hvala predsjednice i ja bih se htjela srdačno zahvaliti e, klaudi našoj izvjestiteljici. Jučer smo imali prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni. E, što je već Ulrike spomenula, imali smo vrlo dobru atmosferu, e, imali smo vrlo dobru suradnju jer smo imali mnoge amandmane koji su išli u raznim smjerovima. Stoga srdačna hvala izvjestiteljici što imamo sada vrlo dobro izvješće. Kažem izvješće, a ne samo stajalište ili mišljenje. Mislim da je važno da se sjetimo integrirane politike oceana i e, povijesti e, i to je uvijek e, e, bila tema našeg odbora Trana, e, pa je vrlo dobro što sada imamo uređenje pomorskog prostora u našim rukama, jer zaista moramo biti nadležni za ključne stvari Eh, ako, samo ovdje imamo brodove eh, i pomorski promet, to ne bi bilo eh, dobro. Mm, Envi naravno ima mnogo aspekata koji su se mm, povezuju naročito sa zagađivanjem, ali ne radi se samo o zagađivanju već i o mnogo drugih aspekata i stoga mi je bilo važno da to naglasim ono što je e, jako važno kod upravljanja morskim prostorom, e, to je jedan instrument e, koji će značiti da svi koji su povezani s morem i rade na moru moraju biti povezani, moraju aktivnosti koordinirati i što je moguće više smanjiti štetu za more. To treba uvijek ponovno naglašavati. E, provedba je naročito vrlo važna. E, zagađivanje mora je već spomenuto. E, dodala bih još nešto, o tome smo razgovarali. O tome će govoriti i gospodin Mololaj. E, e, trebamo imati prihvatne e, uređaje u lukama. Moramo to urediti. Nije dobro ako imamo granične vrijednosti na istočnom moru, ako imamo vodu bogatu sumporom na brodu, ako nema tamo prihvatni uređaj za te otpadne vode to je jedan, e, jedan e, od važnih aspekata e, plavog rasta. Pomorski stup, moramo naravno naglasiti i morski turizam i tako dalje. Konferencija o oceanu, o oceanima, svi smo tu jako angažirani. Imamo jednu međuskupinu za mora E, Klaudija je tu jako važna i vrlo aktivna. I mi nastojimo e, sada organizirati jednu izložbu o zagađenju mora plastikom. E, naravno to je povezano i sa brodarstvom. To želimo organizirati u svibnju E, to sada naglašavam jer moj ured skuplja potpise za tu izložbu. Evo, to je bilo malo izvan naše teme, ali željela sam to reći. To je jedna ideja koju želimo jako slijediti. Veselim se na sljedeću sjednicu na kojoj ćemo govoriti o kompromisima i sigurno imati dobre rezultate. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Meissner. Uvijek je tako lijepo slušati kada zastupnici govore kako organiziraju takve izložbe, jer e, zaista možemo stvarno biti zabrinuti kako će biti naši oceani u budućnosti. Gospodin Keith Taylor ima riječ. Hvala lijepa. S obzirom da 70% površine zemaljske kugle predstavlja voda, mislim da je zaista važno da se pozabavimo pitanjem upravljanja oceanima. Jako cijenim dobar rad izvjestiteljice Klaudije. Kako bih nešto rekao iz pomorskog E, iz e, pomorskog riječnika e, koristit ću jedan engleski izraz kojim se kaže sviđa mi se kako ti izgledaju jedra. No, u svemu ovome htio bih se osvrnuti na korištenju ukapljenog plina. Iako sam zadovoljan kompromisnim amandmanima vezanim za onečišćenje koje dolazi iz brodova, zatim pozdravljam sve ono što je vezano za priobalje, otočne područje, Agencije UNSA kao i za e, postrojenja e, za, vezana za plin i naftu. E, ja, baš kao i drugi izvjestelji u Sijeni, se radujem što ćemo dovršiti ovaj posao a 25. rujna kada budemo glasali na ovom odboru podržat ću gotovo sve amandmane. Hvala Kitu Tayloru. Gospodin Hvala predsjednice. Pomno sam pročitao dokumente i pomno saslušao ono što su kolege rekle i zato sam se i odlučio javiti za riječ. Podsjetimo se što je naša današnja tema. To su oceani. Ovdje smo, mislim, među prijateljima govorimo o tekstu, o kompromisima, ali također i o okrutnoj stvarnosti i snazi oceana. E, Sen Martin i Sen Barthelemy su e, sinoć poharali uragani i to je razredna snaga oceana koja je to učinila, koja se okomila na te otoke. E, mi ovdje govorimo o porezima, sjedimo u jednoj lijepoj zgradi kojima su potrebnu opremu, ali Oceani imaju i drugu stranu medalje. Naravno, pridonose našoj prehrani, ali imaju i razornu snagu. Drugo, vezano za ono što trebamo raditi za borbu protiv onečišćenja mora. Razvijaju se tehnologije kako bi se plastika uklonila iz oceana. Najbolje bi bilo da koristimo manje plastike, naravno. U samoposlugama vidimo da se i najmanji paketi pokrivaju plastikom, uključujući i povrće. To treba promijeniti. U Europi mi moramo također pokrenuti tehnološke inicijative e, kako bi se nešto učinilo da nema plastike e, po cijelom svijetu. I to bih ja htio pridoniti na taj način ovoj raspravi. Hvala lijepa. 70 sto robe u svijetu e, prometuje morima. Izvjestiteljice, vi ste u tom smislu i ukazali na činjenicu da e, zaista kada govorimo o oceanima moramo jako puno govoriti o ekološkim aspektima ali e, moramo se jako pozabaviti i tom opasnostima koje postoje da bismo mi možda mogli e, zapravo e, uništiti oceane. Jer oceani nisu samo nešto što je važno za trgovinu, važno je također i iz geopolitičkog stanovišta. Gospodine su izvjestitelju i jako e, ste u pravu kada govorite o plastici. Plastika je međutim tek i jedan od problema vezana za oceane. Ali ovdje se sada bavimo temom vašeg izvješća, a to je upravljanje oceanima. E, moramo gledati na kojoj razini se time bavi jer lukama upravljaju države. Dakle, to uopće nije nešto što se obrađuje na međunarodnoj razini. Pitanje plastičnih vrećica je vrlo bitno pitanje, ali nije današnja tema. No, pogledajmo krstarenja. Ima ogroman broj krstarenja koji proizvode ogromne emisije. To je dobro za turizam, ali to je katastrofalno za okoliš. Trebamo se također pozabaviti i time koliko ti brodovi troše. E, e, I e, goriva i na taj način uništavaju pomorsko dno, morsko dno. Dakle, ovo izvješće se zaista bavi ključnim pitanjima. A umeđu vremenu se javio gospodin Wim van de Kamp. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice i ja ću komentirati na kompromisni e, amandman 12 Envija e, i e, to je jedno od pitanja koje koje su u našoj e, nadležnosti. I kad sam razgovarao s gospodinom Demensmarkom e, i govorilo se upravo o tom amandmanu e, i govori i u njemu se ukazuje na zajedničku odgovornost luka i vlasnika plovila u borbi protiv onečišćenja i prikupljanja otpada unutar luka. S tim se mogu donekle složiti, međutim, e, dijeliti tu odgovornost s lukama, ako se to tako formulira, mislim da bismo trebali biti vrlo e, oprezni. E, brodovi koji put rade doista čudne stvari kad su e, na otvorenom moru i e, mislim da u takvim slučajevima bi bilo vrlo teško prebaciti odgovornost i na Luka i s izvjestiteljem moramo o tome razgovarati, a moramo isto tako biti sigurni da smo zajedničku odgovornost raspodijelili na odgovarajući način. Hvala lijepa. Hvala, gospodine vi htjeli javiti. imamo izvjestitelja i u Enviju, govorili smo jučer i o kompromisu iz Envija, o kompromisu je 12, nismo govorili, nije bilo vremena, nadam se da e, ćemo to stići, radi se o Istočnom moru, e, kolege i kolegice su s time e, sporazumni Luke naravno ne žele tu zajedničku odgovornost. Znam i zašto. Moramo vidjeti eh, kako ćemo onda otpadne vode ili otpad eh, i eh, sa brodova zbrinuti. Moramo tu imati dobre infrastrukture u lukama. Moramo se pobrinuti da se luke bolje opreme. Hvala. Evo, čuli ste dio odgovora na vaše pitanje, gospodine Vandenkamp, kao i uvijek. E, sada se vraćam e, e, komisiji. Gospodin Papa Konstantinu ima riječ, izvolite. On je tu, gospođa Lamotmar je ovdje, izvolite. Hvala lijepa, predsjednice. Poštovani zastupnici, gospođe i gospodo, e, prvo želim zahvaliti e, Mateo de Aguilaru, e, našem izvjestitelju, na odličnom nacrtu mišljenja, a i članovima ovog odbora na vrlo konstruktivnim i korisnim komentarima. Zadovoljni smo što nacrt mišljenja i amandmani su u skladu s sa stajalištima e, Komisije za zaštitu e, oceana i e, doista vjerujemo da je dobro da smo u ovoj komunikaciji okrenuti prema djelovanju. Ovo je po prvi puta da i komisija i visoki predstavnike zapravo objavljuju jednu ovakvu ovako izvješće o stanju oceana. Prema tome, iznimno nam je važna podrška Europskog parlamenta. I dobili smo i od država članica i u vijeću ovu podršku i pozdravljamo i e, podršku u ključnim mjerama e, i sigurnosnom e, planiranju kao i partnerstvu za oceane. Te mjere, bez obzira jesu li vezane uz partnerstvo za oceane, e, pomorsku sigurnost ili planiranje ili druge elemente zajedničke komunikacije, dijelom su holističkog pristupa i izvjestitelj naglašava da je holistički pristup prevladavajući element u ovom vrlo ambicioznom pothvatu i bilo koji e, element koji proizlazi iz ovoga e, ukazuje na to da e, su oceani suočeni s pritiscima koji su međusobno povezani pa i ugrozama i izazovima i isto tako rješenja moraju biti povezana što više kao što izvjestitelj ističe Moramo djelovati zajedno s državama i isto tako nedržavnim čimbenicima, industrijom, civilnim društvom i to je glavna filozofija koja se e, koja je iza, stoji iza velike međunarodne organizacije konferencije koja će 5. i 6 listopada biti na Malti e, i posebno nam je drago što je e, ovaj odbor, odbor za transport, e, tako dobar posao u tom smislu odradio. U zajedničkoj komunikaciji mi govorimo o svojoj ambiciji i težnji da odigramo ključnu ulogu na međunarodnoj razini u upravljanju oceanima i Europske parlament predani partner u ovom zajedničkom pothvatu. Hvala vam lijepa. La parole est à vous, Da. Gospođo Lamotmar, izvolite. Ne želite se javiti, dobro. A izvjestiteljica? Samo zaključni komentar s moje strane. Nakon što sam čula kolege, želim zahvaliti na podršci koja je pružena odrađenom poslu i uočavam eh, da su eh, da se opet ističu eh, važna pitanja. Kad pogledamo ovo mišljenje, uočit ćemo holistički pristup, ali koji ne uključuje samo infrastrukturu luka i promet, već moramo imati na umu i pitanje zaštite okoliša i onečišćenja. Hvala lijepa. E, zaista ćemo pažljivo pratiti ono što će se dogoditi na Malti 5. i 6. listopada i vidjet ćemo može li odbor za promet dati prijedloge ili čak poslati i neke zastupnike na taj sastanak. Zaista je važno da odbor za promet bude svugdje prisutan. Podsjećam da ćemo glasati o ovom mišljenju 25. rujna u 15.05. Ne kažem 15 sati jer nam dajem 5 minuta da se smjestite. 25. rujna, dakle. Nastavljamo sada prilagodbom o različitim zakonskim propisima sa člancima 290. i 291. Radimo ovdje mišljenje za odbor Juri. Odmah dajem riječ izvjestitelju, nakon toga će riječ dobiti izvjestitelji u sjeni a nakon toga gospodin Majer, e, a nakon toga Europska komisija. Gospodine Majer, izvolite. Tu ste. Hvala predsjednice, dobro jutro svima. Kao što sam rekao, radi se o prikladbi pravnih akata. E, mi smo ovdje nadleži, nadležni, pogledali smo kompromise, pogledali smo amandmane E, kao što smo rekli, to je tehničko-pravni izvještaj, e, pa je e, koji puta i teško razumljiv. 121 a, amandman je pristigao, naročito od GUEA, ali to je izvan naše nadležnosti. Sadržajno se s time slažem. E, preporuka je da glasamo negativno. E, amandmane od Alvea njih treba e, podržati, ima ih četiri. E, imamo o, od socijalista nije došlo nikakvih amandmana pa pretpostavljam da će socijalisti glasati za ovo mišljenje. E, evo, toliko od mene za, o amandmanima. Hvala lijepa. Puno hvala. A sada dajem riječ izvjestiteljima o sjeni. Gospodine Kor, izvolite. Hvala lijepa. Ovo je vrlo tehnički izvještaj e, prilagodba pravnih akata korištenje regularnog postupka s kontrolom. E, nisam, ne slažem se sa mnogim amandmanima. E, e, kao što je rekao kolega Majer, imamo četiri amandmana od Alda koje možemo podržati. Koherentno je da imamo jednake postupke i jednake procedure kod svih luka E, e, ja se zahvaljujem izvjestitelju i e, odboru za promet koji su vrlo dobro radili. Hvala. Merci, monsieur Hvala. Gospodine Zile. Gospodin Robert Zile, izvolite. Um, oh, yes, so, sorry about that. Now things are going on. Oprostite, evo, puno se toga događa. E, stajalište ECR-a da podržavamo e, na četiri ili pet godina uz automatsko novo glasovanje sastava ovoga, e, ove komisije i također smo usvojili zajednički pristup s drugim odborima ECR također i, i podržava nacrt mišljenja. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine Radoš, izvolite. Nacrt izvješća je na liniji zaključaka Europskog parlamenta iz 2013. godine kada je ova tema bila otvorena, ali nije donošena nikakva određena odluka i zaključci. E, samo jedno pojašnjenje vezano uz amandmane koje smo predložili. ime komisija predlaže da se amandmani na međunarodne instrumente mogu isključiti iz okvira ove direktive, e, izvjestitelj se s time slaže, ali navodi da to treba biti po proceduri za delegirane akte, a razlog za to treba biti sigurnost pomorskog prometa, odnosno opasnost od ugroze sigurnosti pomorskog prometa. Mi smo predložili da kao razlozi za isključenje tih amandmana na međunarodne instrumente budu još i prevencija onečišćenja sa brodova, odnosno ugroza prevencije onečišćenja sa brodova i opasnost smanjivanja kvalitete uvjeta rada i života brodskih posada. Zahvaljujem na potpori koja je iskazana i očekujem e, da će i ostale kolege podržati ove, amandmane. Hvala lijepa. beaucoup, Hvala lijepa, gospodine Radoša. Okrećem se sada Europskoj komisiji. A e, riječ ima gospodin Alessandro Stavinova. Izvolite. Uh, I would like to thank the reporter um, uh, and uh, the, the, the, the honorable members for uh,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 itko razumio o onome što ste, što ste upravo rekli. Vi ste išli od amandmana do amandmana. Nisam pročitala amandmane, oprostite, dragi kolege. Bilo bi mi drago da sljedeći put komisija umjesto nam pročita listu amandmana, da nam jednostavno da stanovište Europske komisije. A E, uvjerena sam, znate, ovo se prati i putem interneta, uvjerena sam duboko da nitko tko sluša preko interneta nije baš ništa razumio. Tako da molim da sljedeći puta kad dođe komisija da izloži stajalište, a e, ne da nam pročita listu amandmana. No, svejedno, to samo dokazuje da ste vi stručnjaci, pa da poznajete dobro vaš rad, ali nisu svi stručnjaci. Ovdje smo i radi neke vulgarizacije onoga što radi Hvala lijepa. E, hvala na javljanjima za riječ. Ova razmišljenja komisije ću još jedan put pogledati, ali o tome smo već govorili. Vidjet ćemo kako će ići glasanja. Hvala. Puno hvala. Puno hvala gospodine Majer. I, e, Amandmani se mogu uložiti do 14. rujna u 14 sati. Vidim da me asistenti e, gledaju, e, ali on to je ono što piše. Amandmani rok do 14. rujna u 14 sati. Nastavljamo sada s Europskom strategijom o pametnim sustavima prometa. Ne, to je peta točka. Aha, oprostite. Malo sam e, ubrzala. Ja sam pogrešila, oprostite. Glasat ćemo o izvješću gospodina Majera 25. rujna. Dakle, više se ne ulažu amandmani i hvala asistentima, vidi se da oni prate sastanak. Prelazimo sada na prijedlog odluke kojom se mijenja e, direktiva 2010. kroz 40 koja govori o usvajanju delegiranih akata. Riječ dajem gospođi Majtner. Hvala predsjednice. E, kao što ste rekli, direktiva 2010, 40 i tako dalje. E, to je bila jedan od prvih eh, zakonodavnih propisa Europske eh, unije. Komisija je dobila ovlast da eh, do 27. kolovoza donosi pravne akte. Ovo je sada isteklo i to treba sada produžiti. Imali smo od, od onog razdoblja pet pravnih akta akata, radi se o sigurnosti cesta, parkiranju i multimodalni promet i još e, dva akta. Sve vrlo važna prva područja. E, sada komisija radi na ocjeni e, ove direktive. To ocjenu ćemo dobiti 2018. Prijedlog je da se taj period produži za pet godina Mm, e, va, e, e, inteligentni prometni sustavi su vrlo važni, govorit ćemo o, tome u, u sljedećoj točki u unutarnjem tržištu i u digitalnom dobu imat ćemo sve više e, ITS-a, imat ćemo e, e, automatiziranu vožnju i kooperativne inteligentne prometne sustave. Stoga treba ovu ovlast produžiti, vijeće je također za to E, dati će potporu komisiji. E, članak 1 e, govori o boljem donošenju zakona kao i potrebu da se dadu potrebne specifikacije. To parlament također smatra pozitivnim. Tako smo zauzeli i stajalište. Ako u, ako će izmjena biti e, prihvaćena u prvom čitanju, prvom čitanju, mislim da će cijeli postupak i biti brz. Hvala. Hvala, gospođo Majster, gospodin Košimarije. Hvala lijepa izvjestiteljici Gizini Majsner. E, Gezini Majster, ona je vrlo dobro odradila posao. E, Izvješta je tehnički, ali ima veliku važnost u doba digitalizacije. To se naročito odnosi na e, promet. Radi se o odredbama koje mogu spašavati ljudske živote. Multimodalni promet olakšava život naših građana. Već je spomenuto koliko su važni e, inteligentni prometni sustavi. E, taj je razvoj vrlo važan ako želimo e, prometni sektor učiniti učinkovitijim i održivijim. I stoga moramo dati ovu ovlast za produženje razdoblja ja podržavam tehničke e, amandmane koje su ovdje podneseni e, ne vidim nikakvu potrebu da sam podnesem amandmane. Hvala lijepa Gezine. Hvala lijepa gospodin Koh. Gospodin Zile ima riječ.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 I would like also to stress that with, with future technological developments, the uh, digitalization of transport and... Što se tiče buduće e, tehnologije inteligentnih prometnih e, sustava, mislimo da bi trebala dodatna specifikacija. ECR-u je iznimno drago e, što je poduzeta inicijativa za bolje formuliranje zakona i osim toga da komisija specificira ono što radi e, i e, daje nam to do znanja. Hvala lijepa gospodine. Demonte. Slažem se sa ovim općenito uzeći. E, međutim, automatske pravna uputstva imaju smisla kada se može zajamčiti kontinuitet. Dakle, to je u redu za homogenost i zato da se daju rješenja koje će biti homogene, naročito s vremenskog stanovišta. Međutim, treba biti istovremeno i oprezan i e, dijelim ovaj e, mišljenje o činjenici da parlament nije uložio nikakve prigovore, a postoji također i mogućnost opoziva sa e, trenutnim stupanjem na snagu. Dakle, toliko o tim delegiranim aktima, ali mislim da je uloga parlamenta da nadzire i kontrolira kako bi sama aktualnost teme bila u sve e, uzeta u obzir, jer postoji i nova tehnologija i koju moramo pratiti i e, možemo bude li potrebno krenuti i na opoziv. Hvala gospođo Monte, a sada se okrećem Europskoj komisiji, gospođo Depre, izvolite. Hvala parlamentu na podršci, hvala i gospođi Majsne. Po prvi puta imamo danas na E, dnevnom redu dvije točke ovoj temi o proširenju ovlasti i strategije, što sam ne pokazuje samo da i komisija želi e, da e, se ovim bave, ali to pokazuje također i da vi želite raditi da se to ostvari. Osvrnut ću se na par točaka koje smo upravo čuli. Gospođa Majsner je rekla da se slaže sa stajalištem vijeća. Znam da u parlamentu vlada veliki interes da provjeri što mi radimo. Ne samo da kontrolirate, već da budete tu i da shvatite. Gospođa De Monte je upravo o tome i govorila. Spremni smo doći kad god to želite i ne samo kada smo već pripremili neku mjeru, koju bi se na odboru trebalo usvojiti ili u komisiji, već i u pripremnim fazama. Mi e, razmjenjujemo s vama mišljenja, a kada god želite spremni smo doći i sastati se s vama. Jer e, kako će ova tema biti uspješna samo u slučaju partnerstva? Ne budemo li biti, e, biti u stanju raditi s industrijom, državama članicama, i s građanima nismo dobro obavili posao. Tu smo, mnogo toga ćemo raditi, nastavit ćemo raditi i na procjenjivanju direktive i vidjet ćemo hoće li je trebati sustavno u jednom času mijenjati. Hvala puno. Hvala, gospođo Majsner, izvolite. Hvala lijepa. E, raduje me što ovdje imamo e, jedinstvenog mišljenja. E, svi znamo koliko su važni inteligentni sustavi, a i produljenje razdoblja ovlasti Mm, mi ćemo stalno biti informirani e, što nam je već ponuđeno. E, mi smo već sada dobro informirani. Ako tako dalje nastavimo, mm, ako odbori budu radili sa, e, zajedno sa komisijom, mislim da smo onda u dobrim rukama. E, ovo partnerstvo, dobro partnerstvo moramo nastaviti. To je želja parlamenta. E, zahvaljujem i izvjestiteljima u, smjeni, sjeni oprostite, na dobroj suradnji. Hvala lijepa. Amandmani se mogu predati do 14. rujna u 14 e, sati. 14. rujna, 14 sati. Idemo dalje. Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave. Imamo razmjenu mišljenja sa Europskom komisijom i gospođa Depre će biti dalje s vama. Imate deset minuta, izvolite, da nam prezentirate ovu strategiju. a onda ću dati riječ izvjestiteljima. Mislio sam da će to ići drugim rečima, redom, ali e, to je u redu. Hvala lijepa. Vous allez nous présenter pendant 10 minutes, ensuite on va avoir e, qui vont venir vous poser des questions. J'en suis sûr. 10 minuta nakon toga će se kolega javiti. Pripremili smo eto nekoliko slajdova. E, bilo bi dobro da e, se pokažu na ekranu. Za početak želim reći da će na ovo nekoliko slagova, e, oprostite, ovdje imamo vaše, pojavljuju se vaši mailovi, e, to je ipak privatno, bolje je bilo da vidimo slajdove. Dakle, Umjesto da ponavljam sadržaj ove strategije, a zaista sam spremna odgovarati na sva pitanja, pokušati ću s ovih nekoliko slajdova vam predočiti kontekst kako bi shvatili zašto smo izradili ovu strategiju i što želimo postići na desnoj strani e, su napisani ciljevi koju pokušavamo napraviti s Europskom e, prometnom strategijom. Uglavnom se bavimo sigurnosti na cestama, ali želimo također napraviti i čitav promet boljim, optimalni protok prometa, smanjivanja e, gužvi i tako dalje. Želimo dakle da promet bude dobar e, za korisnike, a na taj način želimo i pridonijeti konkurentnosti naše industrije. E, s lijeve strane vidite dakle e, ono na što se osvrnuo malo prije gospodin Koh rekao je da je strategija prometa u Europi e, ključna, naročito u području automatiziranog nevožnje. E, radili smo dobro i napredovali kad se radilo na, e, kako o povezivanju i automatskoj vožnji i povezanih dakle, vozila i vidjeli smo da je jako važno e, da svi ti elementi budu međusobno povezani i da imamo e, kooperativnu i automatiziranu povezanu mobilnost. Dakle, u tom smo smislu radili. Što je Europska unija e, učinila na ovom planu? Za sada se još ne bavimo zakonodavstvom, već smo jako puno surađivali s dionicima. Imamo platformu dionika i već prije nekoliko mjeseci smo vam e, došli predstaviti platformu CES i isto tako koristimo financijska sredstva kako bismo ono što radimo mogli popratiti. Načinjene su različite inicijative i različita financiranja. One thing is important and maybe you can put the whole slide if you don't mind. Molim, eh, stavite ovaj cijeli slajd, Dakle, na početku je povjerenik tražio recite mi točno kud ovo ide i do kada će trajati. Ovo to je naravno bilo teško pitanje. Mi smo eh, stavili neke datume Idemo dalje sa slajdovima, međutim oni su samo neka naznaka jer nemamo naravno staklenu kuglu iz koje bismo to proricali i e, nitko nije mogao predvidjeti kako će se to odvijati. Pogledate li lijevu stranu 2017. do 2019. E, još uvijek smo u domeni podizanja svijesti e, i e, dakle dijelim s vama to što sad radim i e, razumijem ono što čujem i e, puno je već e, toga poduzeto kao što je recimo napredni sustavi vožnje i tako dalje ali se to dograđuje i dograđuje se raznim tehnologijama 4G, ITS, G5 i e, potpuno automatizirana vozila su vjerojatno e, neki cilj, ali e, želimo biti sigurni da ta vozila funkcioniraju dobro. Sjećate li se na prvom slajdu, smo imali ciljeve prometne politike. Potrebna nam je prema tome koordinacija. Pa ćemo dakle e, raditi na koordinaciji a ne samo na e, svijesti o tome što se događa e, i to nije vizija komisije ovo je način na koji vam želimo predočiti kako bi se stvari mogle razvijati sljedeći slajd pa onda još i onaj iza njega ja objašnjavam sad što smo radili od usvajanja te strategije dosta se toga dogodilo. 2014. godine smo uspostavili tu platformu dionika. Vjerujte, kad ste u uredu u komisiji, niste e, svjesni baš svega i niti znate sve. Trebate druge da vam pomognu izgradnji zajedničke vizije i trebali smo zato uključiti i države članice i zapravo čitav lanac vrijednosti koji je sadržan u ITS-u uključujući i e, telekom industriju. Nakon toga je krenula e, ta strategija, e, CIT strategija i e, projekti e, koji su onda praćeni ti projekti e, koji su pobudili i sudjelovanje velikog broja država članica koje nam pomažu razviti tehničke specifikacije, ali jednako tako kad jednom izvješće gospođe Meissner bude podržano od parlamenta, onda ćemo dalje raditi na europskom okviru. Ono što želimo postići nije tako daleko, e, to će biti 2019. godine, upravo zato što mnogi dionici smatraju da ta zajednička vizija koju smo skupa e, izgradili e, je već dio e, okvira i to je pitanje partnerstva. Dakle, radi se od ozdo prema gore, to je način na koji komisija radi sa dionicima. Ja sam stavila dosta toga na slajdove, ali ne želim ići u E, detalje Želim samo reći da e, sudjelujemo e, i surađujemo s mnogim kolegama u komisiji, kolege iz DJ Connect su započeli vrlo vrijedan dijalog dialog između dakle telekoma i prometnog sektora i države članice su odlučile e, surađivati međusobno i e, također u testiranjima 5G. A kolege iz DigiGrow su počeli proces Gear 2030. odnosno proces koji vodi prema automatiziranom e, prometu do 2030. godine visokom stupnju automatiziranosti pa prema tome e, djeluje se zajednički u istom smjeru. Države članice su osim toga na neformalnom vijeću prošle godine u travnju usvojile deklaraciju, Amsterdamsku deklaraciju E, pokušavajući dobiti političku predanost da Europa radi upravo na ovome, a na redovnom sastanku glavnih direktora e, i e, ministara država članica govorilo se o procesu i usmjeravanju ovog djelovanja na europskoj razini. E pa sad e, možete vidjeti ovdje što, kakav je to prekogranični e, opsežni projekt koji se odvija. Ja sam nastavila što je moguće više toga staviti na slajdove. Ali evo to je samo da vidite koliko se toga odvija što je financirano od 2016. godine i što je sve već isplanirano unaprijed. Naravno, to je i proračun koji je predložen e, na europskoj razini, ali to nije cijela priča. Industrija e, je poduzela puno aktivnosti kao i države članice, budući da Europa doista jest napredna u ovom pogledu i e, puno je već e, toga određeno. E, ja zaključujem sad ovu prezentaciju i stojim na raspolaganju za pitanja. Hvala gospođo Depre, a sada dajem riječ našem Hvala vam lijepa. Ovo je zaista uzbudljivo, uzbudljiv događaj. E, govorimo o europskoj strategiji na jednom području koja je pred nekoliko desetljeća, e, u vrijeme kad sam ja rođen, bi bila samo predmetnom e, znanstvene fantastike. To više nije međutim stvar sanjarenja ili snova, to je stvarna europska strategija e, koju ćemo e, mi dati našoj djeci, a naša će djeca živjeti u takovom e, automatiziranom svijetu. Razvoj će biti mnogo brži nego što zamišljamo. Tu je važna institucionalna suradnja E, imamo komunikaciju e, komisije koja će, e, a imat ćemo i izvještaj Trana u jesen. Već deset godina parlament i komisija rade na tom području, inteligentni automobili, automatizirani sustavi. Europa mora biti vođa u tome. Tu moramo uzeti u obzir sigurnost, učinkovitost i održivost. To mora biti glavna pokretačka snaga. E, e, e, tehnologija je važna pokretačka snaga tog procesa. Značajne karakteristike toga da imamo informacije u stvarno vremenu između aktera u prometu pa možemo bolje koristiti e, sredstva, možemo biti učinkovitiji, možemo smanjiti broj nesreća, a to nam omogućava i stvaranje multimodalnog sustava e, koji nas e, vodi do sustava od vrata do vrata. Imamo povazane aspekte, smanjenje emisija stakleničkih plinova, to je jedna od koristi. Molim da pročitate komunikaciju komisije jer će vam to dati vrlo dobar pregled situacije. Prošlog tjedna e, kolegica Benedek, e, e, kolega Benedek i i neki drugi kolege su kontaktirali 30 organizacija iz automobilske industrije i telekomunikacija. Sastali su se i sa stručnjacima komisije. Na nivou država članica smo se skonzultirali s mađarskim i drugim e, a, e, Tu je u programima e, i razvoju došlo do prave eksplozije. Eh, europska industrija ide prema automatiziranom prometu. Taj automatizirani promet je postao eh, središnjim eh, elementom našeg razvoja danas. Izman Erduk je organizirao peti forum o automatiziranoj vožnji a e, radi se i na e, drugim aspektima automatizacije. Možda nećete moći odmah reagirati na komunikaciju komisije, ali e, možda će to učiniti u bliskoj budućnosti. 2019. i 2030. godina su ključni, e, ključne točke ovog razvoja. To će nam omogućiti da e, uvedemo punu automatizaciju u Nizozemskoj jer je to e, već svakodnevna praksa. To se već uvodi. Ali u nekim zemljama u Europi koje imaju a pristup široko posa, koji nemaju pristup širokopojasnom e, internetu, e, to još nije moguće. Sve, e, imamo nova vozila, ali što je s vozilima koje već imamo, kako njih možemo automatizirati? Što je sa prometnim znakovima? Govorimo o ogromnim ulaganjima. Ako se ne pripremimo e, i na vrijeme, onda nećemo moći uvesti nove tehnologije. A to su ključne točke. Proizvođači, telekom, e, kompanije telekoma, e, kompanije za automatizaciju. oni kažu E, infrastruktura mora doći iz državnog proračuna. Međupovezanost je također važna kako se mogu e, razmjenjivati informacije u prometu, kako vozila međusobno mogu razmjenjivati informacije, zaštita podataka, zaštita privatnosti, njih također treba osigurati. Zato trebamo imati inicijative e, povjerenik Gabriel e, će e, raditi na toj zaštiti. E, koje tehnologije, koje frekvencije trebamo koristiti, kako spriječiti interferenciju među frekvencijama. Kompanije su se složile oko hibridne tehnologije, ali tu trebamo i više detalja. Trebamo mnogo više informacija. E, informacija prema društvu, e, građanima, treba organizirati razne forume, platforme. Kako komisija gleda e, tu informacijsku kampanju? Kako misli da se to može organizirati? Predlažem predsjednici da Europski parlament potroši i vrijeme i novac na informiranje građana naš rad mora biti vidljiv. Moramo razmišljati o budućnosti, a kako možemo povezati sve te procese. E, digitalna podjela u društvu, kako na to gleda komisija, kako možemo doći do područja i skupina građana koji su zaostali e, u tim aspektima automatizacije. Moramo poboljšati naš, našu zaštitu protiv e, kibernetičkih napada. Moramo uključiti sve države članice. Mm, dragi član, članovi odbora i komisije, zahvaljujem vam na radu. E, mnogo smo godina e, raspravljali o tim stvarima i mnogo toga smo postigli ali ni naši konkurenti ne sjede e, i ne vrte palce, e, govorim o Kini, e, tamo se događaju ogromne tehnološke promjene, tehnološka revolucija je na dijelu. Mi smo možda spori u donošenju odluka, ali moramo se pripremiti na izazove, moramo pripremiti našu automatiziranu industriju i služiti našim građanima. Hvala vam i očekujem vaše doprinose. Hvala lijepa, gospodine izvjestitelje. Gospodin Vin van ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Velika mi je čast da predstavljam ko, kolegu Anu Anu Vilkunen. Ona sada je u Talinu e, sa našim predsjedništvom, e, pa mi to daje priliku da govorim o ovoj temi. U prvom redu zahvaljujem komisiji za vrlo entuzijastički pristup e, temi. Znam da vi i vaš tim Eh, oduševljeno rade eh, na ovom dokumentu. Koji puta je komisija malo spora, ali je sada inspirativno da vidimo eh, što se događa. Imam nekoliko pitanja koja se tiču onoga što je rekao kolega potpredsjednik mm, mm, Vidimo e, da se događa industrijska revolucija, ali jesu li građani svjesni toga? E, izgleda da samo stručnjaci znaju o tome. Znaju li građani što mi radimo i što se događa? E, mislim da ne dajemo dovoljno informacija o razvoju Možda smo prespori. Kina nije demokratska zemlja, oni o svemu odluče u, jednom danu. E, Silikonska e, dolina je e, pomalo demokratska, ali to je in, sve u rukama industrije i biznisa. A gdje smo mi? Mi imamo 28 država članica Imamo šest glavnih uprava koje su tu uključene. Možda i e, e, suradnja između tih e, uprava nije dobra. Možda smo prepolaki. Evo, to želim naglasiti. Od 2012. u Europi smo imali vrlo ograničavajuća eh, pravila o privatnosti. Kako s tim raditi? Možemo li ići dalje s ovim eh, projektom uz ova ograničenja? Moramo imati eh, ravnotežu između razvoja i zaštite. Evo, to je moje pitanje. točno je Amsterdamska deklaracija je bila vrlo značajna kad je donesena, ali e, da li to ima i dalje učinak? E, da li su države članice spremne da razmjenjuju e, iskustva i projekte? Da li automobilske kompanije razgovaraju međusobno? Ne znam. Ne znam. Možda svi rade e, e, na e, svojim sustavima. Može li Volvo razgovarati s Mercedesom? Mm, vi, gospodine ili ja bismo trebali otići možda u rujnu u Silikonsku dolinu i i tamo bilježiti što se događa, moramo malo špionirati, moramo se možda pozabaviti industrijskom špionažom. Ja imam vlastiti hobi, e, e, što je sa automatiziranim e, dvokolicama, dvokolicama s motorima. E, možemo li na to dobiti e, reakciju a e, na kraju novi VFO svi govore o novom višegodišnjem financijskom okviru mm, da li komisija i opća uprava da li su dovoljno snažni da ti projekti dobiju više novca evo to kažem sasvim otvoreno. Više novca. Hvala lijepa. Hvala gospodine Van Kamp. Moram svima reći da nećemo otići u špijunsku misiju studenom. Mi smo promatrači i idemo samo vidjeti i promatrati što rade drugi. E, e, dajem sada riječ Hvala. Dopustite mi da kažem par primjedbi u ime našeg e, izvjestelja u Sijeni, gospodina von Miltenburga, koji nažalost danas nije e, s nama. Ispričava se zbog toga, ali e, poznajete ga i znate da se on jako zalaže za ovu temu, a osim toga izvjestelj u sjeni odbora IMKO. Što se tiče e, CTS-a, e e treba dakle da promet bude sigurniji, pametniji, učinkoviti i tako dalje. Pa u tom smislu dobro da se sve više CTS rješenja i primjeni u vozilima. Međutim, on ipak vjeruje kao i većina nas da moramo imati regulatorne okvire. Što se tiče strategije o pametnim e, sustavima prometa, on e, se zalaže da se e, razvijaju i provode te tehnologije. ALDE jako drži do zaštite privatnosti potrošača i zaštite privatnih podataka. Traži od Europske komisije da se usmjeri ka primjeni opće uredbe o zaštiti podataka. Osim toga, smatra se da se neka vozila ne smiju bez izričitog pristanka prodavati. E, kolega van Miltenburg e, kaže da je dobro da postoji specifična platforma, ali da trebaju se načiniti i posebni e, pilot projekti i koji se trebaju adekvatno financirati. A e, još, e, ako mi dopustite, da ću jednu primjedbu, koja će biti moja osobna primjedba, a to je da nije sasvim jasno e, puno toga vezano za odlazak u Silicon Valley. Wim van de Kamp, želite da bude misija, vi tako ne mislite. Nadam se da se ta misija neće E, neće otkazati. jedni žele drugo, moramo, ne smo zanemariti i komercijalne aspekte svijeta u kojem živimo. Ja bih htio da napravimo stvarnu analizu između toga gdje smo i e, što je sa najžešćim konkurentima koji imaju slične regulatorne norme dakle naši izravni konkurenti, a s druge strane gdje imamo nedostatke i kako se se borimo protiv tih nedostataka. Možemo imati jako lijepe stvari na papiru, ali svejedno mislim da još uvijek nismo u stanju baviti se s pravim uskim grlima i e, premostiti to <clears throat> i postati e, oni koji će na ovom planu prednačiti u svijetu. Ja jednostavno mislim da se ovdje moramo e, usmjeriti na pravu analizu i konkretno e, razmotriti kako da možemo biti prednici u svijetu. Hvala gospodine Telička. Evo, program za odlazak u San Francisco San Francisco je program o kojem ćemo govoriti na sljedećem sastanku koordinatora, ali <clears throat> nemojte misliti da su ovo špijunske misije, ovdje nema niti Jamesa Bonda, niti mm, eh, Catwoman koji bi eh, radili u našem odboru. Ne, e, mi smo tamo eh, da budemo promatrači. Gospodine Zile, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih sada reći nekoliko primjedbi ime Kozme Zlatovskog koji nije danas ovdje, on je također izvjestelj u Sijeni. Eh, hvala eh, na izlaganju komisije koje je bilo vrlo profesionalno i dolazi nam u pravo vrijeme. Gospodin Zlatovski eh, traži da se uzmu obzir sljedeća pitanja. Potencijalni rizik u ovom kontekstu za privatne podatke E, zatim e, slobodne radio frekvencije koje su potrebne za komunikaciju između autonomnih vozila e, korisnika infrastrukture. Treće, je istraživanja o tehnologijama interesa, naročito za mala i srednja poduzeća te nova poduzeća i jednostavno se osvrćem na ono što je već rečeno o tim novim tehnologijama i ja bih osobno dodao par komentara. Glavni je cilj da se izbjegne fragmentiranje unutarnjih tržišta. Možemo naravno čestitati tom cilju, a sustavne informacijske tehnologije mogu nam u tome pomoći. Ali e, ono što je važno jest da postoje političke prepreke e, za e, stvaranje unutarnjeg tržišta u o, mm, sektoru prometa. Svima nam je to poznato i to je jedan od razloga zašto se e, informacijsko-tehnološki sustavi nisu dobro razvili. Istovremeno i bacamo novac u tu svrhu, a istovremeno ne ostvarujemo to e, unutarnje tržište u sektoru prometa. Moramo imati više ekonomija suradnje u sektoru prometa. Ne smijemo s tom prestati jer ćemo inače kaskati za našim konkurentima. A što je rekao kolega Van de Kamp o nedemokratskim i demokratskim načinima donošenja odluka u Kini u jednom danu i tako dalje. E, I Rusija, zašto je niste spomenuli? Oni također e, mogu stvari donijeti u jednom danu i e, to je nešto što može itekako utjecati na buduće europske sustave kojima će se tako, koji će tako biti povezani. Jer e, moramo, ja ne mislim da demokraciju u Europi spriječava dobre sustave. Govorite o automobilima koje se proizvode u Europi, u državama članicama i u Europskoj uniji, ali mm, moramo reći da smo mi bili dobri, imali smo jako dobru tehnologiju poznatu u svijetu. Ali htjeli mi to ili ne, sve više automatike nije vezano za mm, metalne dijelove, već je ključ automobilske industrije onaj i automatske industrije one koja je vezana za informacijsku tehnologiju. Hvala lijepa, gospodine Zile. Daću vam sada riječ da govorite 10 minuta jer e, zaista želimo čuti e, sve odgovore od strane komisije. Gospodine Salvin, da izvolite. Um, thank you. I welcome this. Hvala lijepa. Ja pozdravljam ovu strategiju i nadam se da će biti jasan i za industriju i za ostale koji s njom surađuju. Evo pitanja, može li komisija dati neke primjere ITS projekata koji integriraju intermodalnost i e, zanimaju me također troškovi i e, što je od toga vezano uz klimatske promjene. Hvala lijepa gospođa Meissner. Hvala lijepa. Ne želim dugo govoriti jer je mnogo toga već rečeno automatizirana vožnja, digitalizacija, mnogo se toga događa što je dobro za prometne tokove i za okoliš. E, u prezentaciji zahvaljujem se e, do 2045. E, treba sve biti potpuno automatizirano na svim cestama to ja e, tako vidim. E, to možda više uopće neću ni doživjeti. Mogu si predstaviti da će to doći i brže. E, radili se o, o svim cestama, a do 2030. ćemo imati automatiziranu vožnju na glavnim koridorima. Kako ćemo opremiti infrastrukturu? kako bismo automatiziranu vožnju, kooperativnu vožnju mogli provesti u cijeloj Europi. E, imamo i pitanje tko će to platiti. E, treba dati više novca, što je također e, spomenuto. CEF ne financira ceste. Ko će, E, ne može to platiti samo Europska unija, države članice moraju također doprinijeti, sve će to mnogo ostajati. I još jedno pitanje, a to ide u smjeru onog što su drugi spomenuli, govorimo o zaštiti podataka. S digitaliziranjem i sa e, brzinom ćemo doći do granice zaštite Kod cijele te digitalizacije e, e, nas mora nekako potaći na nekakvo drugačije razmišljanje. E, ako se sve podaci daju u ampl, tko će onda te podatke nadzirati? onda e, nećemo više niti imati opću upravu za e, zaštitu podataka. E, moramo predvidjeti sve te mogućnosti razvoja. Hvala lijepa gospođo Majsner, a sad ću dati riječ a gospodinu Ertogu. Dakle, ne govorimo samo o povezanim automobilima, već i o povezanim kamionima. To je on pokazao na Twitteru. Hvala lijepa. Hvala lijepa i izvjestitelju na vrlo dobrim idejama. E, neosporno je kolege i kolegice da e, budućnost možemo pozitivno oblikovati ako vozila komuniciraju međusobno i sa okolišem, iako su umrežena. Imamo razno, razne mjere e, e, e, i opće uprave Europske komisije rade na tome. Mnogo se toga dogodilo na ovom području u posljednjih nekoliko godina. E, sve to treba nekako spojiti kako bi i države članice stvorile za to okvir. E, države članice imaju e, razne i drugačije ambicije u tom području. U Njemačkoj se mnogo toga događa. Mm, odgovara se na mnoga pitanja koja stoje iza autonomne vožnje. Evo vidimo da se postavlja mnogo pitanja. Stoga parlament e, sa Driving Future platform mora uključiti mnoge dionike. E, neki su optimistični, a neki su pesimistični. Znamo da imamo i razne stupnjeve razvoja. E, e, e, ukratko, pitam komisiju će osigurati da, ova tehnologija, ova umreženost bude koja je odlučujuća za autonomnost kako će komisija osigurati da ovi sustavi pokriju cijelo područje, a i da djeluju prekogranično? Ja e, stan, živim u e, Babarskoj, u prekrasnom selu. E, imam internet liniju iz 2000, go, godine. Mm, kako možemo o, pokriti cijelo područje, a danas imamo već e, probleme sa pokrevenošću kad koristimo e, mobilne telefone. Kako se to može e, organizirati? Druga, drugo pitanje za Europsku komisiju. Ako to sada organiziramo sa infrastrukturom, ako smo pripremili infrastrukturu, hoćemo li onda e, imati vozila na e, cestama koja su e, nejednako stara i nejednako opremljena? Hoćemo li imati automobile koji ne odgovaraju ovim tehničkim zahtjevima? Onda su ti automobili rizik za sigurnost jer oni međusobno ne mogu komunicirati i nisu povezani kako onda e, taj stari vozni park možemo ili e, modernizirati ili ukloniti. Kako to riješiti? Hvala lijepa gospodine Ertu. Gospodin Nilsen ima riječ. Hvala vam lijepa. I hvala na vrlo zanimljivoj prezentaciji, e, a zahvala ide i izvjestiteljima. Mislim kao odbor za promet trebamo razmatrati ukupni tehnološki razvoj, biti svjesni što se događa u poslovnom sektoru i sve to povezivati sa prijedlozima e, komisije i u paketu za ceste koje smo upravo dobili. I naravno tu ima različitih dosija. Ja sam zadužen za uredbu, uredbe o kabotaži i te i povezane propise te smatram da u tom kontekstu moramo reći da je dodana vrijednost od praćenja i kontrole nad novim e, tehnologijama nešto što ne smijemo podcijeniti. Mi trebamo zadati e, naravno stroga pravila za kabotažu ili bilo što drugo, ali to nema smisla, ne možemo li to kontrolirati i nadzirati. A pogledamo li tehnologije koje izlaze s tržišta, vidjet ćemo da je moguće poboljšati razine praćenja i kontrole. Dakle, potrebna, je, potrebna su ulaganja u infrastrukturu, države članice moraju o tome odlučiti kako će koja to učiniti. Možda bi trebalo pozvati sve države članice da uvedu cestarinu kojom bi se to financiralo. No, naravno, one to ne moraju e, poslušati, mi međutim možemo odlučiti da je to potrebno. No, države članice će morati e, ulagati e, i e, naravno možemo to urediti e, na legislativnoj razini komercijalni promet recimo za njega možemo reći da tu treba primijeniti tehnologiju i ne treba biti negativan prema tome gospođo Demonte hvala lijepa i ja se želim zahvaliti komisiji na ovoj ilustraciji. Jednostavno bi vam nešto htjela reći o načinu e, na kojim ćemo raditi jer e, nekako uvijek gledamo da ćemo do 2025. godine doći do potpune automatizacije, tako se govorilo, ali sada vidimo da je, smo se jako udalečili od tog cilja. Mislim da je istina negdje u sredini ne radi se toliko o ograničenjima koje dolaze od samih vozila, već ograničenja nam dolaze iz infrastrukture. Infrastrukture su jako važne i mnoge su studije napravljene po pitanju e, onoga e, od čega su napravljene ceste, jer tradicionalne e, materijale iz kojeg se rade ceste nisu prikladne za automatizirana vozila kako bi e, njihov e, cestovni e, protok tekao glatko. Moramo dakle uzeti u obzir i samu povezanost. u, što se tiče sredstava, govorili smo o EFSU i često smo na ovom odboru rekli da nema nužno sredstava iz Junkerova plana koji će imati učinak poluge. Dakle, zanima me što više moćemo čuti o sredstvima, odnosno izvoru financiranja. I zanima me također koja ograničenja postoje e, kada trebaju ulagati lokalne vlasti. E, poznato je da su oni također vezani i za paktu o stabilnosti. Dakle, hoće li se e, moći e, prijeći na ovaj način na kompletnu automatizaciju? Hvala, gospođo Monte, gospodin Mike. Hvala. Ja ću govoriti vrlo kratko i reći da e, mislimo da ovdje raspravljamo na vrlo konfuzan i neuredan način. Zapravo brkamo E, stvari koje su vrlo različite prirode. S jedne strane autonomno vozilo koje dakle samo ima u sebi sve što je potrebno za vlastitu autonomiju i e, to je rezultat industrijskog e, procesa. On nije povezan. Druga stvar je povezano vozilo. Sada potraje nekoliko privatnih platformi koji omogućuju ne da se poveže vozilo, već e, da se poveže vozač u tom vozilu. Svi e, poznajete Waze, na primjer, i to je nešto gdje znamo, recimo gdje su guše u prometu, nešto i tako dalje. Tu nije dakle povezano vozilo, već vozač. I to je nešto što sada se isključivo radi u privatnom sektoru. Treće, postoje povezane infrastrukture sa vozilom koje dakle, komuniciraju s vozilom. E, treba povezati vozila i infrastrukturu kako bi promet tekao bolje, a to je u osnovi e, funkcija nadzora e, za recimo vinjete, za plaćanja na naplatnim stanicama gdje se plaća cestarina. Tu se radi o stvarnoj kontroli koja je državna kontrola i koja bi mogla biti predmet pravosuđa. Kada govorimo o povezanim vozilima, ne znam što je to. Postoje dakle automatizirana vozila, postoje povezani vozači i infrastruktura koja komunicira. To su sve tri različite stvari, a ovo što sam do sada čuo je samo nešto što pokazuje veliku zbrku u glavama. Hvala vam gospodine Rike na ovome. Problem je taj što svi koriste iste riječi, ali ne kaže se sve što je potrebno o tome kako bi svi raspolagali istim informacijama. Drugo što mi se čini važnim jest pa tko bi i pomislio prije deset godina da će svi imati ovo. Mislim, pametni telefon. Nitko na to nije mislio prije deset godina. Pametni je telefon apsolutno unio revoluciju naše živote. Međutim, unio je revoluciju naš način mobilnosti, način na koji se krećemo. Dakle, govorimo o povezanoj e, mobilnosti. To nisu ljudi, već e, alati, instrumenti. Dakle, želim naglasiti tri stvari. Kada govorimo o mobilnosti i o povezanim osobama, moramo se vratiti na prvu etapu. Na našem teritoriju postoji veliki digitalni jaz. Stvaramo Europu gdje ćemo imati simpatično, urbano, mlado stanovništvo više nego li povezano putem interneta, a imat ćemo ruralno starije stanovništvo koje neće biti povezano. Trebali smo imati povezanu mobilnost koja bi u osnovi trebala biti za sve, a ne za manji broj stanovnika. I to će i biti cilj propisa koji će se donijeti kako nitko ne bi ostao po strani. Drugo, Dominik se osvrnuo na povezanu infrastrukturu. Dakle, jedna jedno vozilo stane na semaforu i daje podatke tu. I onda će nastaviti se voziti kada e, je e, svjetlo postane zeleno. Dakle, tu govorimo i o pitanju otvorenih podataka. Govorimo također i o zaštiti podataka, što je ogromno područje. Treće, tu je i pitanje odgovornosti. Tko je odgovoran za slušaj nesreće? Ima puno novina koji nam stižu. Elon Musk i njegovo e, e, Hyperloop. Divno, to će se u Amsterdamu. Ali kad vi sjedite u tom Hyperloopu, e, tko će biti odgovoran za sigurnost? Ne bismo li trebali stvoriti zakonske okvire oko toga? Oprosti gospođo Depre, imat ćete svega pet minuta za odgovore, ali uskoro ćemo se sastati da govorimo i o drugim, a i o ovoj temi. Hvala lijepa. E, postavljeno je jako puno pitanja. E, možda bih mogla organizirati radni doručak e, dan kada vama to bude odgovaralo, da možemo razgovarati o svim ovim temama. Sad ću se dakle osvrnuti vrlo kratko na pojedine stvari. Što se mobilnost tiče, o samoj platformi i u mojoj prezentaciji nije nikada spomenuto automobil. Zašto? Zato što smo rekli da želimo pridonijeti održivijoj mobilnosti. E, ne namjeravamo nastaviti raditi sa povezanim vozilima, sa automatiziranim vozilima ako oni nisu u multimodalnoj perspektive. Krajem mjeseca dobit ćemo drugo izvješće na ovu temu. Sa e, gradovima smo puno govorili o CTS-u i automatizacije, a ne iznenađuje nas e, jer nam oni kažu da žele da ovakav razvoj tehnologije pridonosi više također i e, javnom prevozu, kolektivnom prevozu. Prema tome moramo gledati e, što se nesreća tiče e, na ne samo automobile, već i na motocikle. Koliko nesreća ima s motociklima danas? Moramo reći e, da je ovo važno za vozače motocikala, jer oni moraju moći reći da su oni tu na cesti. Treba imati takav pristup komunikaciji, jer s obzirom na vrste usluga koje želimo, i na upravljanje e, prometom, možda ćemo se morati osloniti na tehnologiju e, za kontrolu vozila. Ne moramo tu birati, možemo se jednostavno općenito osloniti na tehnologiju. Što se tiče e, opremanja već postojećih vozila i onoga što je pitao gospodin Ertug. Još jako dugo će stara vozila biti na cestama. Ako pogledate direktivu i test na kojoj je radila gospođa Meissner, to je upravo jedno od ključnih načela koje moramo poštovati. O financiranju sada. Mogu samo reći da svi, industrija, države članice, različite službe Europske komisije. Mi svi pokušavamo na ovom planu imati više strateška ulaganja. Prema tome, na tomu radimo. Mislim da sam to pokrila, treba govoriti o troškovima. Kad smo počeli ovu platformu CTS 2014. godine, to ne znači da je sve već bilo tu. Ne, vodili smo samo puno aktivnosti. Razgovarajte s ljudima iz industrije jer e, i tog sektora, ali bili smo malo u situaciji kokoš i jaja. Industrijski sektor je rekao čekajmo isto strukturu, infrastrukture, oni koji su trebali napraviti infrastrukturi rekli su čekajmo da se izrade takva vozila. Prema tome, odakle početi? Naravno, to će prije vozila biti na cesti, to će ulaganje biti više strateška. To je nešto što također treba uzeti u obzir. Pokrila sam ovdje prosječnu komunikaciju, kompatibilnost sa već postojećim automobilima a e, mislim da svi koji su se jutros javili su jako govorili o zaštiti podataka. Naravno da to želimo. Dakle, zaštita podataka i zaštita privatnosti potrošača. Puno radimo sa svim dionicima, s državom članicama. Govorimo također o članku 29. za zakon o zaštiti privatnosti. A i jutros je tehnička skupina koja radi na članku 29. se sastala da vidi da li ovo što radimo u okviru CTS platforme dobro e, kako mi ne bismo napravili nešto što u konačnici on neće podržati. To je jedan element, ali privatnost je nešto što i sam dizajn organizira i zato je element sigurnosti vrlo važan. Jer već sada pokušavamo riješiti neke od tih pitanja. Sasvim sigurno zaboravila sam mnogo toga, međutim htjela bih nešto reći o e, digitalnom jazu koji postoji. Dakle, postoji taj veliki e, raskol što se tiče digitalnog e, sve pokrivenosti. Ali ipak prvo nešto o SEF-u. Projekt SEF i platforma o e, morskim e, putevima koje sudjeluju države članice jest nešto što koristimo kao instrument da bismo sve uključili. Naročito moram naglasiti da postoji različite stupnjevi napretka, to je točno, ali moramo uštiti da svi u to budu uključeni i tako ćemo i nastaviti raditi. A želim se još osvrnuti na digitalne dane koje organiziramo mi i kolege iz Estonskog predsjedništva gdje će, koji će se održati krajem studenog i gdje ćemo govoriti više o tim pitanjima. Hvala lijepo gospođo Depret. E, sigurno ćemo se redovno baviti ovim pitanjem. <clears throat> Zaista moramo biti jako jasni što se tiče <clears throat> vokabulara i znati što zovemo kako i što stoji iza tih riječi, jer e, zakonodavstvo koje se na njih primjenjuje nije isto. A sada jedna do dvije rečenice našeg izvjestitelja. Hvala lijepa radit ćemo dalje na ovom Hvala lijepa, zahvaljujem na pomoći. Zahvaljujem i e, samom izvjestitelju. Jedna je stvar međutim koju treba naglasiti. Ne želim sve e, ponavljati. Gospodin Telička rekao je stvaramo li strategiju i sastavljamo li ju. Moramo znati gdje se točno sada nalazimo u ovom trenutku u odnosu na tehnologiju, na industriju i naše tvrtke. Moramo znati također e, gdje su drugi, jer je oštra konkurencija i mi moramo čvrsto stajati na nogama da bi se izbjeglo iznenađenja. Bilo bi prema tome odlično da tim e, putem idemo. A hvala vam lijepa, želi li se još tko uključiti, čekam. Hvala lijepa. Prekid eh, način ćemo stanku sa tijekom 7 minuta, nakon čega ćemo eh, ovdje razgovarati sa eh, glavnim ravnateljem opće uprave MU. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Veuillez prendre place si vous voulez discuter. Molim vas da zauzmete mjesto, zauzmete mjesta. Ako želite razgovarati, činite to vani. Imamo čast eh, ugostiti eh, eh, glavnog direktora glavne uprave MUV, gospodina Ololeja. Vi ste uvijek prisitni u našem odboru. E, e, pred godinu dana ste bili ovdje i vrlo mi je drago što ste se opet vratili. Govorili smo o aktualnim pitanjima prometne politike, e, strategije zrakoplovstva, sigurnosti, prometa, dekarbonizaciji, digitalizaciji i, super e, mobilnosti. Gospodin Hololej će nam dati obavijesti i također i o Brexitu. Ne, ne, ne, to neće biti. U svakom slučaju želim vam reći, dragi kolege i kolegice, da je vrlo e, ugodno raditi i surađivati sa gospodinom Hololejem Mm, e, e, imali smo sastanke u drugim zemljama osim Belgije. E, uvijek ste tu da nam pomognete. Hvala vam lijepa. Ja ću vam sada dati riječ da nam dadete pregled situacije. Hvala lijepa, gospođo predsjednice uvaženi članovi odbora, dame i gospodo. Hvala vam lijepa što e, ste me primili i hvala vam na ljubaznim riječima. Vrlo mi je drago što sam ovdje i što vam se mogu obratiti. To je velika čast za mene. E, veselim se naša, naše razmjeni mišljenja kasnije. Povjerenica Bulc Eh, je bila ovdje 3. svibnja i govorila je o eh, onome što se događa u prometnoj politici kao dijelu eh, strukturirane prometne politike. Biti ću kratak o tim stvarima, ona je o tome mnogo govorila. Sada smo u naročito važnom trenutku ovog e, saziva parlamenta i komisije. E, sada smo u drugoj polovici saziva. E, na nizu područja smo postigli e, značajne uspjehe. E, nastavit ćemo suradnju u sljedećim mjesecima i s vama i sa vijećem. To je važno ako želimo dati pozitivan doprinos prometnom sektoru. Ne trebam vas početati o svim dokumentima. Treba podcrtati e, važnost novih e, prijedloga kao i da e, važnost da pospješimo rad na osnovnim uredbama i propisima. Vaš odbor se bavi mnogim važnim područjima i važno je da imamo dobre rezultate. Imamo još dugi put koji trebamo prevaliti E, znamo koliko je to izazovno. E, nadamo se zaista da ćemo moći ubrzati stvari kako, e, kako bismo postigli rezultate već prije kraja ove godine. Propis o pravima putnika i revizija uredbe o prihvatnim uređajima luka drugi i treći e, put e, paketa za mobilnost će biti gotovi e, krajem ove godine, početkom sljedeće godine. Kombinirani promer, infrastruktura i planovi za alternativna goriva. Imamo E, stalne rasprave u komisiji o radnom programu 2018. Sigurnost, dekarbonizacija, infrastruktura će biti e, glavne točke našeg rada. E, govorit ću o izazivama u transportu i mobilnosti. Saslušao sam vaša pitanja. Sada ću govoriti o sigurnosti, ulaganjima, dekarbonizaciji, digitalizaciji i međunarodnoj suradnji. E, sigurnost, izazovi. E, nažalost, terorizam je e, veliki problem danas u Europskoj uniji. Ovog ljeda imali smo napade u Barceloni i drugdje. Transportna čvorišta su omiljeni cilj terorista jer imaju visoki profil i veliki kapacitet e, prihvata. Mi kao moramo imati e, dobro zakonodavstvo za sigurnost zrakoplovstva e, da nema interferencije i ometanja puta civilnih zrakoplova. nove sigurnosne mjere koje koje smo predložili uz, e, e, u srpnju uz podršku država članica. Radimo sa međunarodnim partnerima. E, zabrana unošenja tableta i drugih elektronskih uređaja u avione Eh, Evropska unija je radila eh, mnogo da se eh, to nekako oblaži i da imamo proporcionalne ublažene mjere. Rekli smo SAD-u da ne, mogu, možemo poduprijeti ovu mjeru koja će možda s jedne strane ukloniti neke rizike e, e, i e, smanjiti sigurnost, a s druge strane povećati neke druge rizike. Moramo ublažiti prijetnje. Ako ne budemo imali rezultata sa sadašnjim mjerama, treba ih promijeniti. Treba podcrtati da za Europsku uniju sigurnost su dvije strane iste, iste medalje. E, e, kontekst sigurnosti. Sada je vrijeme da dademo e, prijedlog za željeznički promet putnika. napravili smo jednu studiju o političkim opcijama za sigurnost brzih i međunarodnih željezničkih linija moramo imati aranžmena između država članica kako bismo e, holistički e, razmatrali i rješavali sigurnost. E, opća uprava MUV radi na jednoj inicijativi da doda E, mjerama koje su već poduzete da u, poboljša koordinaciju. Nemamo planova e, da ono što smo napravili u zrakoplovstvu e, prenesemo na željeznice, na cestama. Imamo trend u posljednjih e, nekoliko godina, e, to jest u e, zadnje vrijeme, da teška teretna vozila se koriste u terorističke svrhe. E, trebamo obuhvatne e, smjernice za sektor kako bismo se zaštitili protiv tih e, prijetnji. Primarni fokus tulkita je da ublažimo rizike neautoriziranog ulaženja u, u ceste, gradske dijelove. Trebamo nove smjernice, nove mjere kako bismo ublažili te rizike. E, rizike e, korištenja kamiona za terorističke svrhe. E, radimo u uskoj suradnji i sa drugim glavnim upravama po tom pitanju ne možemo previdjeti, previdjeti kibernetičku sigurnost. To je veliki izazov. Digitalizacija stalno napreduje a e, ona donosi sve više e, izazova na području kibernetičke sigurnosti. Nedavni kibernetički e, napadi na željezničke kompanije, brodarske kompanije pokazuju ranjivost transportnog sektora inovativne, nove digitalne tehnologije, automatizirana vožnja na cestama će također zahtijevati nove pravila kako bi smo eh, spriječili eh, ne autora, neovlaštenu interferenciju i ometanje. Eh, imamo centar, moramo imamo sada centar za kibernetičku sigurnost moramo implementirati e, europsku strategiju za kibernetičku sigurnost. E, glavni sudionici su države članice koje sudjeluju u tem. E, kibernetička sigurnost je važna za novi master plan za zrakoplovnu sigurnost. Opća uprava MUV radi u skladu sa novim smjernicama za tu sigurnost. E, to je također e, dobri prijelaz e, na digitalizaciju. Digitalizacija i kibernetička sigurnost su usko povezane. Digitalizacija prometa se vrlo brzo kreće. ima u sebi ogroman potencijal ne samo za nove digitalne solucije i usluge, već i za čišći, sigurni i konkurentni promet e, koji će biti međupovezan i automatiziran. E, prometna mreža budućnosti će se jako oslanjati na digitalizaciju. Ona će pomoći e, prometnim operaterima da učine svoje usluge učinkovitijima. Radimo dalje na e, jedinstvenom prozoru Europske unije za promet. E, to će koristiti i potrošačima i e, poslovnoj zajednici. E, paket mobilnosti sadržava mnoge inicijative koje će bolje koristiti digitalne tehnologije, interoperabilnosti, e, bolje, e, pametnije naplaćivanje cestarine, poboljšanje podacima o putovanju, poboljšanje pristupa podacima E, moramo surađivati e, na tom području e, i moramo također kod prometa naglasiti dekarbonizaciju. Tu moramo postizati rezultate. Naše sve aktivnosti imaju to na umu. Ideja poboljšanih prometnih usluga mora ići ruku pod ruku sa smanjenjem e, emisija. Ona mora biti energetski učinkovitija, modernizirana. Ako pogledamo u, ovom kontekstu zrakoplovstvo, e, sjećamo se sporazuma e, koji je postignut prošle godine na području emisija zrakoplovstva E, imamo takozvani Korsija standard koji će e, vijeće e, usvojiti krajem 2018. Korsija mora biti čvrsta i pouzdana kako bi bila transparentnija i odgovornija. Rasprave se e, o tome e, sada vode i, Europa je zaista proaktivni partner u tim e, razgovorima. Mi smo u tome ujedinjeni, imamo visoke ambicije kao i možemo se mjeriti sa bilo kojom drugom regijom na svijetu. Plan koji je tek na svom začetku, on će biti dobrovoljan E, ali već ima već su mu pristupile 72 države u svijetu. E, to uključuje e, naravno sve države članice Europske unije. Ali te su države izrazile namjeru da sudjeluju u sadašnjoj fazi do 2021. Moramo također osigurati primjenu zakonodavstva na nacionalnoj razini. Nadamo se da, da će FARPS biti E, pripremljen do kraja sljedeće godine. E, IMO i sporazumi e, su na dobrom putu. Moramo biti spremni na prikupljanje podataka o emisijama trgovačke mornarice trgovačkog brodarstva. To treba uh, ubrzati. Moramo činiti više. Komisija uh, potiče uh, ambiciozne planove na tom području. IMO i njegova inicijalna strategija koja će se usvojiti sljedeće godine mora imati ambiciozne ciljeve smanjenja emisija kako bismo ispunili ciljeve Pariškog sporazuma. Strategija mora identificirati srednje i dugoročne mjere koje će garantirati e, uspješno postizanje ovog cilja. E, o, e, strategija IMO e, na tom području bi trebala biti gotova do 2023. godine. Unutar e, e, Evropske, unutar komisije strategija za niske emisije je na dobrom putu. Alternativna goriva će dati novi optimizam automobilskoj industriji mm, imat ćemo električne, na primjer električne e, autobuse. E, alternativna goriva moraju biti dobro prihvaćena od potrošača kako bismo osigurali i e, širenje novih čišćih vozila. Postoje potreba za razvojem infrastrukture u tom smislu. Države članice E, moraju obaviti svoj dio posla i napredovati na tom području. E, moramo podsjećati države članice na njihove obaveze. I na kraju e, sada radimo na reviziji kombinirane prometne direktive E, koja će e, donijeti do promjena e, kako u transportu na unutarnjim vodama tako i u priobalnom transportu. Povjerenica Bulc je najavila da će sljedeća godina 2018. biti godina multimodalnosti, integriranog prometa kako bismo smanjili emisije e, e, koje dolaze iz prometa, a želimo i vidjeti e, bolju kohabitaciju raznih načina prometovanja. Ne možemo postići mnoge od ovih stvari ako ne budemo imali dovoljno e, ulaganja u e, prometnom sektoru. Europski e, parlament je uvijek podržavao ambiciozne ciljeve politike uključujući razvoj konkurentnog učinkovitog prometnog sustava međutim ne radi se samo o ten, te koridorima, uključujemo i e, na druge vrlo važne e, projekte e, u, na primjer u zrakoplovstvu. Do 2030 ćemo trebati 730 e, milijardi e, eura da bismo e, razvili sve te projekte. Moramo uključiti privatni sektor, potaći ulaganja i tražiti najbolji povrat ulaganja a i najveću korist za naše građane i najveću moguću dodanu vrijednost za Europsku uniju. To je esencijalno E, već imamo infrastrukturne politike e, koje se tiču i europskih otoka, e, rješavanje uskih grla u prometu kao i bolje povezivanje Europe. Connecting Europe Facility mora biti uspješan u tom kontekstu, a to je i priča o uspjehu. Srednjeročna evolucija evaluacija ovog e, cefa će doći Europskom parlamentu sljedeći tjedan. U e, mislim da E, imamo mnogo projekata, imamo dva i pol puta više javljanja za projekte nego što ih možemo prihvatiti. Dakle, taj oversubscription je vrlo dobar znak. E, moramo raditi na inovacijama, efikasnim e, mrežama kao i alternativnim gorivima moramo imati inovativne financijske instrumente kako bi smo na koristan način trošili novac e, poreznih obveznika. Europska e, e, investicijska banka već podupire niz projekata što se tiče održivog E, od države mobilnosti alternativnih e, goriva i tu smo na dobrom putu. Mobilili smo e, više od 4,2 milijarde dolara u inovativne planove. I E, imamo e, jedan, e, jednu milijardu bespovratnih sredstava, a i sredstva od raznih financijskih institucija. Mm, pozivi za projekte koji su poslani u srpnju su imali vrlo dobru reakciju i opet smo imali dva i pol puta više prijedloga nego što smo mogli prihvatiti. Mm, moramo osigurati e, bolju komplementarnost između CEFA i EFSI-a. E, sada imamo ulaganja više od 5 e, milijardi eura, naš je cilj 18 milijardi eura. Moramo gledati i dugoročno, to jest na razdoblje iza, iza 2020. Što se tiče razdoblja nakon 2020. godine, ulaganja će u e, promet biti glavna tema e, naše konferencije u Talinu e, u rujnu od 21. do 22 koja i se odvije pod nazivom Connecting Europe. Što se tiče drugih stvari, želim samo podsjetiti da je za europsko zrakoplovstvo ovo godina e, obljetnica i e, slavimo slavimo 25. godišnjicu europskog jedinstvenog zrakoplovnog tržišta 15 godina otvorenog neba i e, deset 10 godina od potpisivanja europsko-američkog sporazuma o prometu i to je e, jedna od stvari koja je vjerojatno predstavlja najvažniji sporazum o zrakoplovstvu bilo gdje u svijetu. Već e, ovog tjedna e, sam vam uputio novi radni aranžman za povjerljive dokumente. Želim potvrditi svoju predanost transparentnosti. E, već s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni e, dijelimo zapisnike, revidirane tekstove koje smatramo relevantnima i za to smo zahvalni. Ukupno gledano, Evropska unija ispregovarala je osam e, zračnih ugovora, odnosno sporazuma o zračnom prijevozu što eh, je važno i šteta je što nismo eh, i još jedan uspjeli potpisati. Ja ću vam o tome eh, reći detalje, ali znate o čemu se radi. Već 42% svih putnika izvan Europske unije, više od 140 milijuna putnika su pokriveni e, tim sporazumima Europske unije o zračnom prijevozu, a Europska komisija također nastoji to povećati kroz nove sporazume na korist putnika. Ovi sporazumi također e, utvrđuju visoke standarde za zaštitu okoliša, socijalna pitanja, zaštitu prava putnika i e, potrošača gdje smo najnapredniji na svijetu. Trenutno pregovaramo paralelno, a mnogi sumnjaju da ćemo to uspjeti e, ispuniti, sedam e, novih sporazuma sa državama ASEANA, Armenijom, Azerbejdžanom, Brazilom, Katarom, Turskom i Tunisom. Isto tako e, se pregovara i to je već uznapredovala faza pregovora o basa sporazumima s Kinom i počeli smo razgovore s Japanom naše zrač, naši sporazumi zračnom prometu veliko su postignuće, e, međutim moramo reći da se zapravo e, ta, e, to gravitacijsko središte pomiče prema istoku i nova su središta koja su važna poput Kine, Meksika i zaljevskih država. Dakle, naši sporazumi o prometu koje smo e, uspostavili zapravo stavljaju pod e, jedan krov različite interese koje možemo uravnotežiti. E, naš dijalog sa Singapurom u zadnji puta održan 2017. E, u Libnju, sad je godišnji događaj i ja sam također svojim kolegama iz država ASEANA predložio da održimo dijalog EU-ASEAN i to će doista omogućiti da se proširimo u djelovanju na veće područje. A osobito na najbrže rastućim tržištima na svijetu. Ovo je dijalog koji e, nadopunjuje e, naše kata pregovore e, koji trebaju produbiti prometnu suradnju i to u svim oblicima prometa i što je iznimno važno time će se stvoriti mogućnosti za poslovanje za razne tvrtke, transportne tvrtke iz Europske unije. Želimo nešto reći i o platformi Connect aktivnosti koje imamo sa Kinom e, i tražimo veći reciprocitet u smislu pristupa tržištu u Kini, e, u javnoj nabavi, u e, raznim drugim aspektima, pa i u transportu, a možete zamisliti da ovo nije baš jednostavno, dakle pogotovo u smislu naših načela o standardima, politikama i javnoj nabavi ali e, dekarbonizacija svakako e, je jedan od, jedan od ključnih pitanja E, I želim reći, gospođo predsjedateljice, da zahvaljujem e, što ste me pozvali, te očekujem e, suradnju koja će biti konstruktivna, kritiku i povratne informacije na prijedloge inicijative. Što se tiče paketa o mobilnosti, koji će biti u vrlo kratkom vremenu ispregovaran, naša suradnja će vjerujem biti intenzivnija nego ikada. Naglašavam veliku važnost da se osigura e, slanje jasne poruke o tome koliko je važno ulaganje u e, promet ne samo zato što e, će to imati dobre posljedice u budućnosti na naše gospodarstvo, već e, i zato što je to važno za dodanu vrijednost koju će time dobiti e, porezni obveznik Europske unije. Dakle, znam da ste vi svega toga svjesni, međutim izazov koji stoji pred nama je da osiguramo da se poruka o tome prenese što je moguće šire. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Vrlo ste nam dali širok dijapazon vaših aktivnosti koje će nam dati mogućnosti da puno radimo. E, ali imamo osjećaj da ćemo sada biti vrlo naporni i to će biti metoda ping-ponga. Daćemo riječ koordinatorima, svaki koordinator će imati četiri minute i vi će vam, postavit će vam pitanje, vi ćete odgovoriti, oni vam mogu tada postaviti dodatna pitanja. Nakon koordinatora, kolege koje su se prijavile za riječ u vrlo velikom broju dobit će svega po jednu minutu. E, prevoditelji hoće s nama ostati, ali ne toliko da e, bi se ova rasprava mogla do na četiri minute. Hvala lijepa. predsjedateljice. Ja Naravno, prvo želim dati svoje komplimente govorniku, ali to oduzmite od ovog vremena. A ja vjerujem da će e, gospodin Hololaj učiniti sve da i u 2019. sve bude u istom standardu. Hvala vam. Kao što znate, pregovori o Brexitu vrlo su složeni. I vjerojatno ste svjesni jednako tako da e, je također e, tako postavljeno da ćemo prvo se sporazumiti o izlasku e, Ujedinjene kraljevine, pa onda e, ćemo e, vidjeti kako ispregovarati dalje uvjete. Što se tiče naših sporazuma o zračnom prometu, mi ćemo kad dođe do toga razgovarati o tome s Ujedinjenom kraljevinom, međutim postoji određen broj elemenata koje će partneri u Ujedinjenoj kraljevini morati razraditi. Oni moraju znati kakav oni budući odnos žele. Dakle, to su preduvjeti da bismo poduzimali te korake, prvi, drugi, pa treći. 2019. je e, naravno godina za koju se situacija jako dobro analizira i mi se pripremamo za angažman u trenutku kad dobijemo naputak da djelujemo kad pregovori o razdruživanju dođu u tu fazu. Hvala lijepo. Što se tiče planiranja paketa o mobilnosti, što radite da biste potaknuli vijeće da bude iskreno ja sam smatrao, smatram da je ovo malo zakašnjela prezentacija tog planiranja što se radi da bi radne skupine doista odradile svoj dio Komisija radi sve što može da pomogne i vijeću i parlamentu da se sporazume i to pod uvjetima parlamenta. E, I estonsko predsjedništvo započelo je raspravljati o ovim pitanjima na proaktivan način, a razgovori su već počeli u radnim skupinama vijeća, već su zakazani mnogi sastanci, Iako smo optimistični što se tiče angažmana predsjedništva u vijeću, a komisija treba to sve omogućiti, pružiti stručnu, stručnu podršku e, i e, biti uključena. Organiziramo osim toga već sutra sastanak s vašim ljudima o tehničkoj razini da bismo im e, to objasnili. Naši će stručnjaci biti ovdje i pružiti što je moguće više e, odgovora na pitanja koje za vrijeme same rasprave nismo mogli e, odgovoriti. A to je jedan od najvećih prioriteta i dalje ćemo pružati što je moguće više podrške. Hvala vam. više e, novca, više sredstava iz kohezijskih fondova ide u SEF. Ova rasprava e, tek e, treba započeti, ja ne mogu prethodno o tome govoriti. Ono što radimo i što smo do sad učinili je da utvrdimo da SEF dobro djeluje i da kroz upravljanje možemo uložiti sredstva koja će e, podržati europske vrijednosti, povećati povezanost i riješiti uska grla. Prema tome, to je dodana vrijednost i mi želimo pokazati da kad dođe do sljedećih e, razgovora da ćemo učiniti više bude li nam to omogućeno. Hvala. Gospođo Arela Sender, imate četiri minute ovom metodom ping-ponga. Hvala lijepa. U naše ime želim reći da imam dva konkretna pitanja o dizel tehnologiji i o alternativnim tehnologijama. E, čini mi se da se nikako ne možemo odlijepiti, odvojiti od dizel tehnologije e, i napraviti taj kvalitativni pomak prema e, alternativnim gorivima, što je činila već i Latinska Amerika i sad me zanima šta, kad će Euro 7 nastupiti. Hvala lijepa na pitanju e, i želimo sreću vašem kolegi koji je u kampanji. Što se dizela tiče, kao što znate, i mi e, se bavimo razmatranjem alternativa. Naša je politika takva da želimo podržati održive automobile, održivi transport. Istovremeno posve je jasno da u ovoj fazi imamo mješavinu različitih e, izvora energije, dakle e, e, tu je e, električna energija, e, modeli, e, odnosno motori sa, sa korijevanjem postaju sve učinkovitiji, a i hibridni motori se istovremeno razvijaju. Imamo u vodiku ogromno, ogroman potencijal i mislim da u Europi apsolutno ne iskorištavamo u dovoljnoj mjeri E, potencijale koje vodik može pružiti i mislim da je to da e, takovi automobili imaju dobru budućnost. To je dakle jedan miks koji je na sceni, a dizel je još uvijek dio tog miksa i možemo vidjeti da puno država članica na nacionalnoj razini donosi e, odluke o postupnom isključivanju dizela. E, ako se to dogodi moramo omogućiti pristup drugim izvorima energije koji će to zamijeniti. Dakle, e, to je važno, važno i radi o drživosti o kojoj neprestano govorimo. Što se tiče Eura 7, razgovaramo o tome u komisiji, ne mogu sada predviđati kakav će biti konačni ishod. Međutim, koliko ja e, znam, još uvijek imamo taj prijedlog da se to dogodi krajem ove godine, da se uvede. Hvala lijepa. Možete li nam reći što se tiče samog paketa za e, mobilnost na cestama, kako stojimo sa fazama sigurnosti na cestama i, i što je sa kaznama, prekograničnim kaznama, hoće li to biti riješeno do kraja vašeg mandata i još članak treći koliko imamo za to novca. Hvala vam na pitanju. Žao mi je što nam je vrijeme ograničeno. Vi ste spomenuli e, sigurnost cestovnog prometa. 25.500 osoba pogine e, na godišnjoj razini na, na evropskim cestama. I e, to ne smijemo dozvoliti 90% se toga dogodi e, u sudarima izazvanima e, ljudskom greškom. Digitalizacija je tu vrlo važna kao i e, edukacija vozača i testiranja samih vozila da bi vozila bila ispravna i da se na njima ništa ne mijenja. A rekli ste nešto i o infrastrukturi. Dobra infrastruktura svakako poboljšava e, sigurnost cestovnog e, prometa. Imamo i povelju o e, europsku povelju o poboljšanju cestovnog prometa imamo i europski dan bez smrti na, cestama što se kazni tiče prekogranična direktiva je imala pozitivan ishod i zahvaljujući automatskom razmjeni podataka prekršitelji će e, teže izveći kazne za opasno ponašanje. To je bilo teško donijeti, usvojiti, ali e, moramo znati da ako e, se prekršaj ne zabilježe iako eh, o njima nemamo adekvatne informacije kao da i nisu počinjeni. Puno hvala. Sigurnost na cestama to nije 26 tisuća mrtvih na cestama dnevno nego godišnje. Eh, gospodine Linske, sada vi imate riječno četiri minute. Hvala lijepa. E, hvala vam. E, htio bih e, sada reći da sam prošle godine bio razočaran jer u prilikom govora o stanju u juni lani nije uopće bio spomenut pravome. Da vi pišete taj govor, što bi vi napisali o prometu koji bi vam bili prioriteti u jednoj ili dvije rečenice? Hvala, stavljate me u jako tešku situaciju jer Govor stanja u Uniji jest onaj koji se radi na isključivu inicijativu predsjednika komisije. Ne bih se nikada usudio staviti se na njegovo mjesto i reći što treba stajati u tom govoru. Međutim, ako je postavite pitanje što je važno za prometni sektor, govorio bih svakako o četiri bitne stvari dekarbonizacija, digitalizacija, ulaganja i socijalni aspekti kao što sam to ranije spomenuo. Mislim da su to stubovi naše prometne politike, na njima se temelji naša prometna politika i e, kako bismo ostvarili velik broj ciljeva i kako bi promet zaista bio taj koji omogućuje rast i otvaranje radnih mjesta, Promet mora biti održiviji i moramo se više oslanjati na nove tehnologije. One će nam dati rezultate. še digitalnih tehnologija omogućit će manje smrtnih slučajeva na cestama. Isto tako jasno je da ako ne budemo li ulagali da će se sustav e, urušiti i da nećemo biti e, dugoročno konkurentni. I na kraju moramo imati pravedan eh, sektor prometa, moramo uzeti u obzir visoke socijalne standarde u Europi. Moramo se podsjetiti na to i moramo misliti na potencijale sektora prometa. A što se tiče srednjoročnog eh, dokumenta koji se izrađuje o instrumentu za povezivanje Europe, kakva je budućnost tog instrumenta. Mislim da e, je revizija na sredini razdoblja upravo ona koja pokazuje da instrument za povezivanje Europe daje rezultate. Treba imati e, na umu da još rezultata nema jer novac je izdvojen, ali nije e, sve još napravljeno. Dakle, to je dobar europski projekt koji još nije dao konačne rezultate ali e, u konačnici upravo će biti primjer onoga u čemu želimo da se uloži europski novac. Biće to također u interesu e, da se instrument za pozivanje Europe nastavi u budućnosti i treba će dati tu e, dodatnu dodanu vrijednost. Neću sada govoriti o novcu, o tom će se još raspravljati, ali pokazali smo da su e, već izdvojena 32 e, e, milijuna ona koja su jako bila pozitivna. Hvala, a sada A6-8 je nešto gdje nismo jako bili zadovoljni povezivanjem što se tu može očekivati. A što se tiče Brexita i zrakoplovstva, odnosno zračnog prometa, e, što mi mislite da će biti najvjerojatnija opcija za to? Započet ću od Brexita u odgovoru na pitanja. Spremni smo raditi i e, i uspostaviti odnose s Ujedinjenom kraljevinom, ali tek kada budemo u mogućnosti to napraviti. Stoga upravo i promatramo e, sve mogućnosti. Prijelazni aranžman nije nešto što izrađa Ruska unija. Ne želim sada anticipirati, e, moramo imati nešto će dati dobre rezultate. Naglašavam, još nismo došli u tu fazu. E, Ujedinjeno kraljevstvo ostaće jako važno tržište za Europsku uniju, a Europska unija će biti za njih najvažnije tržište. Što se tiče procjene e, utjecaja za e, A68, vjerojatno znate da dio elementa ne možemo lako načiniti jer jednostavno nisu postojali podaci koji bi omogućili da se dobro načini studija utjecaja. E, mislim ipak da radimo dobro i e, mislim da e, treba dobro objasniti ljudima o čemu se radi. Mnogi krivo to shvaćaju i nadamo se da ćemo taj instrument moći dobro objasniti. Hvala. Gospođa Kilonen, imate četiri minute. Hvala lijepa. Gospodine Holaj, imam pitanje u e, dva dijela o multimodalnom prometu. Multimodalnost nam je hitno potrebna naročito sa stanovišta klime. Na koji način ćete se baviti multimodalnosti, eh, u paketu o eh, eh, prometu prometu, mobilnosti, dakle u svim vidovima prometa i da li postoji način da se brzo pređe na multimodalnost i da se ukinu prepreke koje i dalje nažalost postoje. Hvala. E, zaista e, dijelim ovaj e, cilj kojim vidimo da multimodalnost treba biti način poslovanja u prometnom sektoru u budućnosti. Mislim da je ne samo prevoz robe, već i ljudi e, multimodalan, jer nikada ne idemo ili najčešće ne idemo samo jednim prometnim sredstvom. Ponekada se ljudi najprije voze avionom da bi na kraju završili putovanje biciklom. Prema tome moramo iskoristiti na najbolji način podobnosti koje nudi pojedini vidovi prometa. Što se klime tiče, u skladu sa strategijom niskougljičnih emisija, komisija je dakle ustanovila nekoliko mjera. Mi podržavamo multimodalnost tako što pokušavamo izmijeniti kombiniranu direktivu o prometu čiji je cilj da poveća učinkovitost direktive tako što će smanjiti dvoznačnosti u sadašnjoj direktivi i da će omogućiti da e, se e, e, mnoga tehnologija tu ažurira. To će se sasvim sigurno puno spominjati u godini multimodalnosti, a to je 2018. godina. Multimodalnost je tjesno povezana s digitalizacijom i moramo vidjeti kako se različiti vidovi prometovanja mogu međusobno povezati. Načini prevoza moraju se dakle više razraditi, naročito u okviru ovog jedinstvenog E, prozora o kojem sam spominjao. E, jedan od velikih problema je također nedostatak interoperabilnosti. Puno govorimo o mobilnosti u Europi koja treba biti multimodalna, multimodalna ali e, često granice nas pričavaju da se to ostvari. U početku e, multimodalnost nisu svi shvaćali na isti način. Moramo barem postaviti istu definiciju ili imati isto shvaćanje o tome što želimo postići. To bi samo po sebi bilo već veliko ostvarenje. U svakom slučaju multimodalnost tjesno je povezana s dekarbonizacijom, s digitalizacijom i boljom suradnjom među pojedinim e, prometnim sredstvima. Ako smo još preostale neke sekunde, ako mi je ostalo još par sekundi, htjela bih dakle reći u vezi digitalizacije da moramo pomoći malim operaterima da e, uspiju e, se e, plasirati na tržištu. U protivnom, rješenje neće biti jer velike tvrtke jednostavno samo se bore jedna protiv druge. Zato je vrlo važno da se ovo uključe multimodalnost. modalnost. Hvala lijepa. Gospodin Bonde na četiri minute. Hvala gospodine ravnatelju. Ovo sam ljeto proveo putujući vlakom po Europi. Bilo je jako ugodno jer je putovanje vlakom čisto i e, jako udobno i jako dobro za okoliš. Međutim, e, kako ja, tako i drugi putnici imamo još uvijek problema. Teško je kupiti e, jedinstvenu kartu ako prolazite kroz više operatera. isto tako moramo biti sigurni da ćemo dobro ostvariti sva svoja prava e, da stignemo na krajnje odredište. E, što namjeravate napraviti po tom pitanju? E, drugo, nažalost, jako se puno smanjuju noćni vlakovi. E, je usprkos pozitivnih iskustava nedavno u Austriji. Ali u osnovici E, putovanje vlak, noćnim vlakom je skupo, a, e, a putovanje onima sve jeftinije. Što ćete napredovati da se tu unaprijedi? Hvala lijepo, baš mi je drago čuti da ste putovali ovoga ljeta vlakom. da će više ljudi tako putovati jer to je ugodno i čovjek može vidjeti puno okolnog krajolika. Nažalost, e, ponekada se tu javljaju i neke E, nezgodne e, popratne pojave vezane za e, željezničku mrežu. Za sada imamo jako veliki problem zato što se uredba ne primjenjuje svugdje. A, trebali smo se također pozastaviti i sa višom silom toga da moramo biti usklađeni s drugim europskim zakonima. I e, zbog toga e, je stvari su više teže, ali nadamo se da će se e, prijedlog kojim bi se trebali premostiti ovi problemi usvojiti do kraja ovog mjeseca. Postoji dosta problema za putnike s invaliditetom koji imaju problema s kretanjem. Dakle, trebamo vidjeti kako će se svima ovo pozabaviti e, i kako će biti rješenja i kako će se to primjenjivati. Nadamo se da će se taj propis vrlo uskoro usvojiti i tako riječ taj problem i nadam se da ćete i vi pridonijeti dobrom rezultatu kako bi svi oni koji putuju željeznicama u Europi e, uživali sve podobnosti. Što se pak tiče e, noćnih vlakova, oni su vrlo ugodni i ja, vrlo udobni ja volim osobno putovati noćnim vlakom. E, vozio sam se nekada noćnim vlakovima. Ne možete ni zamisliti s kakvim sam se sve nisam noćnim vlakovima vozio. Međutim, e, željezničke tvrtke same odlučuju kakve će usluge nuditi s obzirom na to kako im je tržište. E, postoje jako puno aspekata koji ulaze u e, tu jednadžbu, a e, mi želimo da se troškovi za pristup mreži smanje. Međutim, sve je to usklađeno na osnovi uredbe iz 2015. godine, što samo malo pomaže tome da se podstakne e, postojanje noćnih vlakova. Međutim, moram se složiti i to bi bio napravio e, s mojom povjerenicom koja je također prije nekoliko mjeseci pred ovim odborom odgovorila na isto pitanje i rekla da je u konačnici to odluka e, željezničkih poduzeća i možemo to samo pokušati postaviti, e, posticati sa nižim e, pristupnim cijenama mrežama. U nekim zemljama su noćni vlakovi e, jednostavno ukinuti, dok u drugima kao u Austriji ih se ponovno uvodi. Hvala, sada gospođa Judo na četiri minute. Hvala lijepo, dobrodošli glavni ravnatelj. Evo kolege su vam već postavile određen broj pitanja, a ja vas želim više pitati o Brexitu. E, nemamo konkretne informacije koje bi bile ažurne od strane komisije, pa e, sve više mislimo da onaj scenarij koji je spomenut u srpnju ove godine e, je bio da će doći do smrti E, sektora zračnog prometa. Da li se zaista e, misli na to da se pregovori u okviru Brexita o e, zračnom prometu odvoje od ostalih pregovora i isto tako kako ćete davati dozvole za letove tim kompanijama. Hvala lijepa na ovom pitanju. Neću vam moći dati vrlo istančan odgovor jer je to za ljude koji su na puno većim dužnostima od moje. E, međutim, e, pregovori se vode, mandat im je vrlo jasan e, i pregovori se vode u okviru jednog istog paketa. Možemo se o tim stvarima više govoriti zapravo tek kad se e, bude govorilo o budućim odnosima, a o tome će se govoriti tek nakon što se vidi na koji način na kraljevina izlazi iz Europske unije. Dakle, e, ne možemo e, mi govoriti kako treba voditi, ne mogu sektor govoriti o tome kako treba voditi pregovore. Međutim, svjesni smo sve problematike vezane za zračni promet i uvjeren sam da oni koji rade na tome se zaista trude da nađu rješenje. Međutim, kao što znate, za dogovor je potrebno dvoje. Hvala lijepa. Htjela sam također govoriti o instrumentu za povezivanje Europe, jer ste ga i vi spomenuli. Što se tiče nekih dijelova Europe, naročito u e, srednjoj i južnoj Italiji, nije financiran niti jedan projekt. E, vi kažete da su prijedlozi bili dva i po puta veći od mogućnosti financiranja. Ništa od toga nije se dogodilo na jugu Italije. E, znamo da neke države članice e, predstave projekte koji jednostavno nisu dobro utemeljeni. Postoji li mogućnost da državama članicama se pomogne da se geografski jaz koji postoji premosti, da se na neki način pomogne da u onim dijelovima e, zemlje gdje imaju najgora infrastruktura da se nešto napravi jer bez dobre infrastrukture razvoj nije moguć. Hvala. Hvala lijepa na dobrom pitanju. E, u prvom redu logika i e, ključni element e, cefa je konkurentnost imamo razni projekti koji si međusobno konkuriraju a e, za nas je ključno kod toga dodana vrijednost za Europu prema tome razne države članice popunjavati rupe u vezama i intermodalnost to su glavni e, principi odlučivanja. Ono što ste opisali je povezano sa onim projektima koje treba financirati e, kroz nacionalnu omotnicu i e, kroz regionalne fondove. To je regionalno pitanje država članica i prioritet je država članica da garantiraju E, koheziju i regionalni integritet unutar e, svoje zemlje. Ove vrste projekata moraju biti bolje financirati kroz e, taj instrument nego kroz CEF koja se više bazira ili okreće europskoj povezanosti E, projekti možda i nisu dobro prezentirani i stoga nisu dobili prioritet. U komisiji e, potičemo države članice da e, uzmu u obzir povezanost zemlje i da daju sve instrumente koji to mogu osigurati. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Arnut ima riječ. Hvala predsjednice, hvala glavni direktor. E, vi ste počeli svoju intervenciju, e, govorili ste o sigurnosti, e, rekli ste da su svi aspekti usko povezani i da su to prioriteti Europske unije. Rekli ste da želite uključiti, isključiti interferenciju sa Um, migrantskim tokovima. E, e, imam jedno pitanje, kako, kako ćete to postići jer ta volja je e, te su želje malo kontradiktorne sa politikom koju tjera Europska unija, a naročito sa otvaranjem granica i slobodnom kretanju osoba bez ikakvih kontrola kakove efikasne mjere, a ne samo kozmetičke mjere e, ćete poduzeti u prometu? Jer kozmetičke ih mjere neće riješiti. Hvala lijepa e, na pitanju. Bojim se da u prvom retu nisam se referirao na zakonite migrante. E, samo sam spomenuo sigurnost, rekao sam eh, da eh, mjere koje smo poduzeli eh, se tiču i toolkit, imamo razne instrumente koji će spriječiti da se kamioni koriste za terorističke napade mm. U Kaleu smo, na primjer, imali probleme, želimo to izbjeći, to je dio mjera koje želimo ojačati. Želimo ojačati sigurnost kao cijelinu kad se radi o cestovnom sektoru. Mogu samo ponoviti što sam ranije rekao. Um, e, safety and security, dakle um, razni elementi sigurnosti su povezani to se ne tiče samo zrakoplovstva, već svih načina e, i e, modalitata prometa. E, moramo naći najbolje rješenja za naše građane i najsigurnija, najsigurnija rješenja. Znamo da u mnogim slučajevima upravo nacionalna ministarstva unutarnjih poslova E, moraju surađivati sa prometnim e, agencijama i institucijama. E, ova suradnja mora biti glatka unutar zemlja, a moramo imati razmjenu informacija između država članica i to je garancija koja će povećati sigurnost u Europi i naročito u prometnom sektoru. Hvala lijepa na odgovor. Imam još jedan, e, jedno pitanje. E, mobilnost. Poljska e, je rekla da neće im trpiti nikakve izmjene odredbi o upućenim radnicima. Oni, liberalizacija je u pitanju. Socijalna Europa je sada mit a e, šta će napraviti komisija? Ona ne može održati e, poziciju e, protu, protekcionističku poziciju, govorimo o Francuskoj i Njemačkoj, a ne boriti se protiv socijalnog dumpinga. Kako vi gledate na ovu kontradikciju? Hvala lijepa na ovom vrlo dobrom pitanju vrlo teško pitanje. E, direktiva o upućenim radnicima se e, odnosi na sve sektore, uključujući i promet. E, ti su radnici vrlo mobilni, ali mi moramo dati socijalnu zaštitu. Ali to čini provedbu ove direktive vrlo izazovnom jer tu imamo disproporcionalne izazove. Moramo imati e, na umu e, ravnotežnost e, sigurnosti, socijalne sigurnosti radnika i konkurentnosti. Mislim da imamo dobar kompromis. različite države članice i članovi parlamenta imaju o tome različita mišljenja E, e, cestovne inicijative e, su upravo, tu se radi upravo o tome, trebamo imati kompromis. mislim da su sve strane zainteresirane za kompromise. Mogu biti rigorozne u, u svojim mišljenjima, ali na kraju dana ako želimo postići sporazum moramo biti fleksibilni. I da, gotovo je nemoguće e, napraviti četvorokut iz kruga, ali moramo s jedne strane održati otvoreno tržište, ali i održati i najviši nivo socijalnih propisa. Moramo biti spremni na taj kompromis. Hvala lijepa koordinatore. Evo, e, E, držali ste pravila 4, 5 koji puta i 6 minuta. E, sada svaki od vas ima po jednu minutu. E, a gospodin Hololej će imati jednu minutu za odgovor. Hvala lijepa. Paket mobilnosti. Ne govorim o, o politici, nego o činjenicama. Činjenicama o prometnim kompanijama ne samo u mojoj zemlji nego i u drugim zemljama. Bojimo se da nove solucije će e, povećati administrativne troškove, troškove za poduzeća i otvoriti mogućnost e, da na tržište uđu poduzeća e, koja su izvan Europske unije to će povećati e, cijene za potrošače e, možda i do 9%. E, kad govorim sa prometnim poduzećima, oni se više neće baviti kabotažom, a upravo kabotaža dovodi do smanjenja emisija. Hoćete e, li to uzeti u obzir u komisiji? Možete li si zamisliti, e, e, gospodine direktore, radni ugovor za nekog vozača koji se nalazi tri dana u, u Poljskoj, tri dana u Španjolskoj? U E, ovo, e, slušala sam prijevod, e, pitanja su zanimljiva. E, nastavit ću se na pitanje talijanskog kolega. Infrastrukture se razlikuje u zemljama Europske unije, a i financiranje od strane komisije u tom razvoju je različito. E, morate razmišljati o infrastrukturi i strategiji u e, istočnoj Europi jer će to koristiti cijeloj Europi. Ako nemamo infrastrukturu ne možemo govoriti o digitalizaciji, o multimodalnosti i tako dalje. Što se tiče cestovnog paketa, e, to je vruća tema što će se dogoditi e, e, sa zemljama i e, poduzećima iz srednje istočne Europe kad govorimo o kabotaži, kad govorimo o direktivi o upućivanje. Što će se dogoditi s tim vozačima? Hoće li ostati bez, posla? Kako će plaće dobivati? To će dovesti do većih cijena u prometu e, i e, e, također će se odraziti na cijene općenito. molim da se držite određenog vremena. Gospođa Majsner ima riječ. Hvala lijepa. Imam dva pitanja dva sektora. Govorimo o zelenom brodarstvu E, e, govorimo o tome da prihvatni uređaj u lukama nisu e, dostatni. Port Facility Directive, da li je to uzeto u obzir? Istočno more, tu imamo užasno puno sumpora jer ga brodovi jednostavno izbacuju. Zrakoplovstvo je drugo pitanje Imamo u, u Tranu smo podržali e, namjeru komisije u en, e, i prijedlog komisije, a, a Envi želi uvesti u Europi novi ETS. Što će biti s time? Hvala. Gospodin Bari ima riječ. Hvala lijepa. E, nekoliko pitanja je već dobilo odgovor E, prava putnika, željezničkih putnika još e, jednom e, više prava, više prava za osobe sa invaliditetom, što je sa konkurencijom između raznih prijevoznika. Nešto o zrakoplovstvu. Tisak nam kaže da komisija razmišlja E, da predloži 2018. socijalnih, socijalnih paket e, da taj e, socijalni stup se mora odražiti i u zrakoplovstvu. Mi smo se već često ovdje izražavali protiv nesigurnih uvjeta za rad, nesigurnog rada i tako dalje. Možete li nam nešto pobliže reći i o tome? Hvala lijepa gospođo Vidjelene. Hvala lijepa. Govorit ću vam direktor o direktivi o vinjeti. Komisija nije u svom e, e, e, željela da to da taj prihod ide u sektor prometa. E, što radite na tome da bi se e, bolje prihvatio e, sustav plaćanja cesta, cestarina? Što je sa troškovima razvoja infrastrukture u raznim sektorima prometa? hoće li se na tome raditi i prije e, prihvaćanja direktive o vinjeti? E, još jedno pitanje, ako komisija želi to riješiti prije kraja saziva, mora raditi pritisak na vijeće kako bi direktiva za vinjetu prošla, a ne stavljena u ladicu. Hvala. Gospodin Nilsen ima riječ. Hvala lijepo. E, direktiva kombi e, se danas koristi uvelike e, od strane mnogih poduzeća koji žele izbjeći odredbe za kapodažu. To je zabrinjavajuće. Imamo vremenska ograničenja za donošenja propisa uključujući kapotažu taj kombi prijedlog neće doći na, mm, red e, prije sljedeće godine. Gospođa De Monte. Hvala lijepa. Prvo pitanje o um, tahografu, pametnom tahografu. E, Postoje pitanja vezana za privatnost. Što mislite, gdje je granica između privatnosti i javnog interesa? Drugo, o samim e, djelovanju. E, kako komisija namjerava više u pregovore uključiti Europski parlament i e, postoji li mogućnost da se bolje zaštite e, građani. A treće pitanje vezano je za Zapadni Balkan. Nedavno je tamo održan sastanak na vrhu u Trstu gdje Bosna i Hercegovina još nije potpisala ugovor o prometnoj zajednici. Taj e, ugovor, taj recimo novi instrument, na koji će on način moći više integrirati ulaganja, stoga što znamo da postoji različiti stupnjevi gdje se, kojima se provode ti proizvod, ti e, proizvodi. Hvala, gospodin Kos. E, vidite li razlike u, u E, opterećenjima vozača autobusa i vozača e, kamiona, teških teretnih vozila. Trebamo li to nekako urediti? E, isto tako upućivanje radnika bi me zanimalo u prometu, naročito u prometnim uslugama. Hvala lijepa. E, imamo mnogo pitanja o direktivi o upućivanju radnika e, i e, direktivu o vinjeti. Imate točno četiri minute da, za odgovor. Da odgovorite. Želim vam sreću u toj zadaći. Ako nemate vremena za to, dobit ćete, dragi kolege i kolegice, odgovore preko e-maila. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala lijepa. Zahvaljujem i e, zastupnicima i zastupnicama na njihovim pitanjima. Nemamo puno vremena. E, dobit ćete odgovore e, pismenim putem o konviju i tako dalje. Neću vam dati detaljan odgovor jer nemamo vremena. Mnogo pitanja je povezano sa cestovnom inicijativom. O tome se razgovoralo i u vijeću, a naravno će se o tome raspravljati još i u parlamentu. Te rasprave su vrlo žučne i važne. Ne želim anticipirati što će se dogoditi. Moramo imati kompromise kako bismo dobili najbolje rješenje. Htio bih reći, e, poljski prijevoznici su to isto tako spomenuli. E, znam s kakvim su izazovima suočeni. E, razumijemo te probleme, ali moramo imati i različita mišljenja. U cjelini doći će do značajnog smanjenja administrativnih troškova E, ne samo poljski prijevoznici, već i mnogi drugi, svjestan sam toga. Želio sam reći, imat ćemo u provedbi nekih elemenata e, biti će malo više administrativnog tereta, ali o, o općenito vremenski govoreći i financijski govoreći administrativni troškovi će se smanjiti e, zahvaljujući naravno i elektronici i digitalizaciji. Tema infrastrukture i istočna Europa CEF je, eh, je cilj je bio da se poveže eh, istočni i zapadni dio Europe. Kad gledate financijsku distribuciju fondova, onda vidite da dodjeljen novac za projekte eh, je mnogo više novca je dodijeljeno istoku Problem je da veze između istaka i zapada e, su bile toliko manje intenzivne i e, toliko slabije od onih na zapadu da imamo mnogo toga nadoknaditi. Moramo naravno učiniti više i stoga imamo kohezijski e, fond i stoga će CEF i u budućnosti mnogo doprinositi boljim vezama između istočne i zapadne Europe. Ja sam sam sa, iz istočne Istočne Europe pa mi je jako stalo e, do tog projekta. ETS e, e u zrakoplovstvu. Kratak odgovor. Rekao bih da komisija je dala prijedlog i ja taj prijedlog podupirem svim srcem na kraju imat ćemo eh, rasprave u parlamentu, tu će doći do razlih rezultata koje moramo ispoštivati. Moja opcija bi bila da imamo prijedlog komisije, da se on izglasa. Moramo imati čvrst funkcionirajući sustav, jer je to najbolja garancija za uspjeh postoji sumnja da e, sustav ne ide dovoljno daleko, e, da neće moći e, kaptirati dovoljno emisija. Zato svi evropljani moramo raditi na tom sustavu i pokazati da on daje očekivane rezultate. Ako imamo mnogo paralelnih sustava, to nije idealno i ne želimo e, e, imati situaciju da se prijevoznici iz Europe e, tretiraju drugačije nego oni iz drugih zemalja. Napravili smo ocjenu učinka i planiramo doći sa jednim prijedlogom ove godine. To je dio cijele stvari. Bro, brodovi i e, e, prihvatni uređaj, brodovi vrlo često krše propise i e, ne iskrcavaju svoj otpad, otpadne vode u, te uređaje. Pitanje kombiniranog prometa, nemamo vremena za to sada. Rekao sam da će na kraju godine to doći, a možda će se to dogoditi i ranije. To će vam pomoći, ali nikad ne želim biti u situaciju da nešto obe, obećavam što ne mogu ispuniti. Ali e, moram samo reći da e, želimo da se to dogodi prije kraja godine. Moramo ići dalje s prijedlogom. Zapadni Balkan, to je bilo um, uh, Transport Community Treaty. Uh, to je vrlo dobro što smo to potpisali u Trstu. Pregovori su trajali godinama. Uh, mislim da ćemo imati koherentni način financiranja infrastrukture na Zapadnom Balkanu. Moramo imati na umu interese cjelokupnog Zapadnog Balkana, cjelokupne zajednice. E, taj će sporazum e, učiniti promet e, funkcionalnijim. Pitanje eurovinjete i kako postupati s raznim načinima prometa u tom kontekstu. Imamo situaciju gdje imamo različita mišljenja E, e, e, željeznica i ceste se često nadopunjuju mm, mm, neke milje se mogu napraviti ili preći na kraju samo cestom ali ceste i željeznica surađuju oni se nadopunjuju mislim sve u svamu iz, pripremljene su razne studije kad se e, radi o oporezivanju raznih e, e, vidova prometa i prometnih sredstava. To oporezivanje je također uzeto u obzir. Pametni tahografi, pitanje privatnosti kao što dobro znate u Europi e, privatnost jako ozbiljno shvaćamo i e, europljani su privrženi e, svojoj privatnosti i identitetu. Želimo osigurati da su pravila jasna, ali istovremeno da osiguramo visoki stupanj privatnosti. To je ključ u svemu što mi radimo digitalizacija i tu se radi o privatnosti. Promet nije odvojen od digitalizacije i unutarnjeg tržišta, ali nas obvezuju propisi e, privatnosti i zaštite podataka. E, pitanje je postavljeno u vezi s e, sporazumom u zrakoplovstvu kao dio sporazuma o zrakoplovstvu e, socijalni aspekti kad smo pregovarali i e, u našem mandatu imali smo i teme o socijalni aspekte smo imali prava putnika e, pregovore sa trećim zemljama kako će se više uključiti Europski parlament u te pregovore. Morat ćemo napraviti aranžmane da dođe do nekog sporazuma. Moramo otvoriti put za razmjenu dokumenata. E, ljudi su uvijek e, jako zadovoljni ako mogu dati obavijesti i mislim da žele surađivati na neka pitanja ćemo morati odgovoriti kasnije i u pismenim putem. Hvala lijepa gospodine Hololej. Hvala. Mm, tek smo na početku ovog velikog zakonodavnog projekta kao što se rekli. E, mi smo tu su, zakonodavci. E, Sva pitanja smo pokrili, e, govorili smo o mobilnosti, e, govorili smo o eurovinjeti, e, to moramo naći trajno rješenje. Sva će se pitanja koja, smo čuli ovdje moram reći da smo tek na početku rasprave. Nastavit ćemo. vidimo se danas popodne u 15 sati. Zahvaljujem gospodinu Hololeju što je dovao, došao ovamo i posvetio nam toliko svog vremena. Doviđenja. Thank you very much for your attention. I really appreciate that. Thank you.